se taj zapisnik usvaja u ovakvom obliku. Sada prelazimo na radni program komisije. U ime izjave komisije kao prvo ću predati riječ predsjedniku Europske komisije, gospodinu Jean-Claude Junckeru. Gospodine predsjedniče, teško je mirnim tonom govoriti o radnom programu Europske komisije nakon što ste vi s pravom osudili ove događaje u Pakistanu koji su se dogodili danas ujutro. No nije mi teško da u ime Europske komisije vam želim čestitati na dodjeljivanju nagrade nagrade Karls Ja sam i sam zaprimio tu nagradu. Imala sam i čast 2006. godine sam e, dakle, zaprimiti tu nagradu. Uloga svih dobitnika te nagrade je sada zbog vaše dodljivanja još i dobila na većem značaju. Što se tiče programa, Što se tiče radnog programa nove komisije, dopustite mi da kažem gospodine predsjedniče, da sam tijekom izborne kampanje dobio utisak, a vi ste tada bili e, moj e, suparnik, prijateljski suparnik, da Europa zapravo želi novi početak. To je dojam kojeg sam ja dobio nakon što sam posjetio dvadesetak država i 33 europskih gradova i e, Zbog toga sam se ponovno zaljubio u Europu jer je zapravo vrlo rijetko da u toliko kratkom razdoblju čovjek može posjetiti toliko europskih gradova, vidjeti toliko boja, poznati toliko muškaraca i žena. I e, tijekom uspostave nove Europske komisije smo se usuglasili oko toga da bismo se trebali također usredotočiti e, upravo na to da se Europska komisija zatoči na nove velike ciljeve e, i ove političke smjernice kojeg sam 15. E, srpnja i kraja, listopada vam predstavio su u skladu s time. Suglasili smo se da problemi koji postoje unutar Europske unije nisu samo problemi Europske komisije već smo smatrali da treba ponovno živjeti načelo subsidijarnosti i da bismo one probleme koji se odnose na tu razinu vlasti trebali ostaviti na toj razini. Lokalne jedinice samouprave države članice su kad kad bolje kada se radi o tome da se riješi neki problem u Europi. To je ono što se tiče e, samog, same osnove, i e, u sladu s našim političkim smjernicama mi smo razmotrili 452 zakonodavna prijedloga koji se trenutno razmatraju i o kojima se odvija rasprava. Mi smo to učinili imajući na umu veliku raznolikost koja vlada u EU. uniji. Isto tako jedan prioritet koji se tiče svih elementa veznih uz stvaranje radnih mjesta i gospodarski rast. Tri tjedan nakon oblikovanja Europske komisije mi smo predstavili ambiciozni plan za ulaganja gdje se radi o idućih nekoliko godina, idućih pet godina i mi smo rekli da ćemo raditi vrlo čvrsto, vrlo snažno na razmatranju svih zakonodavnih tekstova. Gospodine predsjedniče, mi smo također e, tu naznačili nekoliko novih inicijativa koje namjeravamo pokrenuti. Imamo 130 novih inicijativa koje smo predvidjeli za sljedeću godinu. Budući da sada predstavljamo radni program za 2015. godinu, a ne radni program koji će se ticati cijelog našeg petogodišnjeg mandata. Taj novi broj inicijativa tiče se takozvanog načela diskontinuiteta zbog kojeg smo odlučili povući neke prijedloge, promijeniti neke prijedloge. Radi se tu 83 tekstova koji su trenutno pred zakonodavcima. Među novim inicijativama, osim plana za ulaganja koji je vrlo važan. Isto tako tu imamo sve ono što se veže uz pitanje oporezivanja. Ponavljam ovdje još jednom da će Europska komisija u prvih šest mjeseci predstaviti direktivu o eh, automatskoj razmjeni tih eh, promjena Taj tek će biti na francuskom, a osim toga ćemo predstaviti jedan akcijski plan o borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje e, poreza, uzevši u obzir da načelo da osoba koja ima koristi e, od tih sredstava mora biti oporba u kojoj se vrši oporezivanje. i vrlo vam toplo želim poručiti da sam vrlo osjetljiv u činjenici da me se svaki dan podsjeća na ono što sam rekao. Ja to mogu još jednom potvrditi, to ćemo učiniti iduće godine u 2015. godini. Franz Timmermans, kojem mogu čestitati na velikom elanu s kojim je koordinirao Europsku komisiju kada se radi o izradi ovog novog radnog programa, je bio u kontaktu sa svim povjerenicima Ovaj radni program e, smo također raspravili sa vijećem ministara i sa Europskim parlamentom. I moram reći da je on vrlo zaslužan za ovaj dokument i zbog toga ću isto tako sada prepustiti prvom potpredsjedniku Europske komisije da predstavi u detaljima ovaj novi radni program Europske komisije. Zahvaljujem vam na vašoj pažnji. Hvala. U ime Europske komisije prvi potpredsjednik Franz Timmermans. Ja bih samo htio ukratko čestitati. Nagrada Kals je nešto što je i vama i meni vrlo važno, zato što smo obojice iz te regije. Aachen je e, ključan grad u našoj regiji i ideja e, iza Karl Sprajsa je vrlo blisko povezana s izvorima zacjeljivanja rana nakon drugog svjetskog rata, tako da je Karl Price jedna od, jedna od najvećih časti koju svaki europljanin može primiti i na tome vam ja čestitam. A vama, gospodine predsjedniče, htio bih zahvaliti i ovom domu na pripremi, odnosno pomoći u pripremi radnog programa Komisije za 2015. Kao što je upravo rekao predsjednik Juncker, htjeli bismo se fokusirati na prioritete za 2015. i želimo se baviti 2015. a ne 16. 17. i tako dalje. Naravno, komisija će također imati i svoje prioritete za naknadne godine, međutim, to će se nalaziti u radnim programima za te godine. Ova komisija bi htjela e, ostvariti promjenu načina na koji radimo, no to možemo učiniti samo u bliskoj suradnji s vašim parlamentom i sa vijećem. Dakle, danas kada predstavljamo e, radni program komisije, to je ujedno i poziv Europskom parlamentu da, ga, e, da je iskoriste kao platformu za rasprave između naših dviju institucija i da se to uključi u donošenje odluka i regulativa. Kao što je rekao predsjednik, imamo na našem popisu 23 nove mjere. Prekidamo se praksom da se apsolutno sve popisuje, kako ne bismo možda imali nepotpuni popis i ovdje smo naveli samo ono što ćemo zaista provesti u 2015. ni više ni manje. To ne znači da nećemo početi već sa pripremama za, pripremama za buduće inicijative e, slijedom smjernica za 2016. i 2017. kao što je recimo višegodišnji financijski okvir, srednjoročne revizije i tako dalje. Naravno parlament ćemo o tome pa, pažljivo obavještavati. Kao što je predsjednik već rekao, prvo je bi, najvažnija stvar je investicijski plan za Europu. Mislimo da možemo brzo funkcionirati tako da u prvom mjesecu već predstavimo našu strategiju. A sada trebamo Eh, omogućiti javne, javne i privatne investicije u ekonomiji od eh, barem 350, 315 milijarde eura u sljedeće tri godine. Imamo ambiciozan paket za zajedničko tržište kako bismo stvorili uvjete za jednu aktivno eh, gospodarstvo i društvo. To ćemo učiniti uz pomoć regulative o komunikacijama, modernizirat ćemo pravila, za, pravila o copyrightu, povećati kibernetičku sigurnost i tako dalje. Poduzet ćemo korake u smjeru Europske energetske unije jer nikada nije bilo toliko važno osigurati sigurnost dobave energije, osigurati tržišta, smanjiti potražnju za energijom u Europi i promicati zelenu tehnologiju. Čvršća ekonomska i monetarna unija je važna za stabilnost eurozone i zajedno sa namjerama da se stvori e, unija kapitala e, privući ćemo investitore u Europu, a isto tako ćemo nastojati osigurati čvršći socijalni dijalog na svim razinama. Želimo promicati e, poštene prilike u našem društvu i e, želimo naći nove načine da podržimo države članice i da ljude, pogotovo mlade i dugoročno nezaposlene, e, zaposlimo i da osiguramo da oni imaju potrebne vještine da ostanu tim radnim mjestama. Predstavit ćemo paket mjera za mobilnost radne snage i podržati države članice kako bi osigurale da ne dolazi do zloporabe beneficijem. E, građani su vrlo osjetljivi na pitanje oporezivanja i naš cilj bi trebao biti da je profit tvrtki e, oporezovan na onom mjestu gdje se taj, e, ta dobiti ostvaruje, uključujući digitalnu ekonomiju. To ćemo uobličiti u akcijskom planu i u dugoročnim prijedlozima Također se bavimo pitanjima migracija. E, građani očekuju da e, se da migracija u Europi ostanu e, stvarnost, međutim da Europa bude i atraktivna destinacija. Također ćemo slijediti našu predanost demokratskim promjenama i već smo započeli sa važnim izmjenama u smislu transparentnosti naših sastanaka sa zainteresiranim predstavnicima i ja se radujem raspravi s parlamentom u, o ovoj agendi. Razmotrili smo naš plan iz jedne kritičke perspektive. Hoće li ova inicijativa doprinijeti otvaranju radnih mjesta i rastu? Hoće li moći podržati države članice? Hoće li biti učinkovita u izmjeni onoga na terenu, a da pritom ne dodaje nepotrebno opterećenje? Također smo se zapitali jesu li sve ove inicijative u okviru onih deset prioriteta o kojima se usuglasio predsjednik Juncker s vašim parlamentom? Također smo isto pitanje postavili je li nužno i je li korisno e, u odnosu na 400 otprilike prijedloga koji čekaju i koje su u skladu s okvirnim ugovorom sporazumom između naše dvije institucije. Jako je važno kao načelo postaviti to sve, međutim u praksi je vrlo često teško primjenjivati ista načela, to je ono što sam otkrio u protekla dva tjedna. Na početku novog zakonodavnog ciklusa vrijeme je da e, uložimo vrijeme i energije u one prijedloge koje će imati najveći utjecaj na radna mjesta i na rast i koje će imati izgleda da budu u skoroj budućnosti i usvojene. Dakle, razmotrit ćemo svaki prijedlog u svim sektorima i odlučiti hoćemo li ih zadržati ili ne. Želimo vidjeti rezultate na terenu i dakle ako vidimo da neki prijedlog neće biti proveden onako kako bismo, kako bismo mi to htjeli, predložit ćemo druge učinkovitije pristupe. Isto je i sa direktivom o oporezivanju energije. Mi smo je htjeli povući zato što je bila razvodnjena, oblažena tako da više ne može um, biti u skladu sa našim ciljevima u smislu emisije CO2 i slično. Također predlažemo da se povuče postojeći, postojeći prijedlog cirkularne ekonomije kako bismo mogli imati širi, ambiciozniji prijedlog koji bi bio učinkovitiji. Dopustite da dovršim. A onda možete <laughs> vikati i biti nezadovoljni, ali možda nećete, nećete to htjeti na kraju ipak. Dakle, ono što bismo htjeli jest da budemo sigurni da cirkularnoj ekonomiji pristupimo doista cirkularno, ne da napravimo samo pola kruga, što bi značilo da moramo povući postojeći prijedlog e, o otpadu i e, donijeti ambiciozniji prijedlog koji će pokriti čitavu cirkularnu ekonomiju, a to ćemo učiniti 2015. Nećemo odugovlačiti, bit ćemo vrlo brzi zato što želimo da cirkularna ekonomija bude funkcionalna u trenutku kada se bude provodio Junckerov plan, tako da ekonomija koja može koristiti e, investicije bude tu, spremna, to je naš cilj. Dakle, ako smo povukli paket o otpadu, to je zato što želimo e, predložiti nešto ambicioznije i što će doista imati veći, ogroman utjecaj na ekonomiju Europe, a to je cirkularna ekonomija. Mi to možemo, a to je također u skladu s Junckerovim planom, ja sam u to duboko uvjeren. Nećete mi sada vikati? Ne, u redu. Dakle, predlažemo novi ambiciozni plan da promičemo tu ekonomiju, kao što rekao, kroz sljedeće godine. Paralelno s time promičemo ulaganje u sektore kroz novi Europski fond za strateška ulaganja, kao i kroz Europske strukturne i investicijske fondove. Što se tiče političkih smjernica, rekli smo da ćemo razmotriti paket o zraku, onečišćavanju zraka. I imamo dobar prijedlog i često uskoro ćemo e, usvojiti određene prijedloge koji će zatvoriti ove rupe koje smo do sada imali u zakonodavstvu. E, predložene nacionalne gornje granice su se pokazale e, kontroverznima i mislim da između parlamenta i vijeća sada tu imamo nesuglasnost. U tijeku postojećih e, pregovora ćemo e, predstaviti izmijenjeni prijedlog koji će bolje reflektirati sinergije između energetskih i klimatskih paketa i smanjiti administrativno opterećenje. Smatramo da će ovi pregovori biti uspješni, da ćemo doći do sporazuma i ja apsolutno želim podcrtati da na taj način nećemo dovesti u pitanje ciljeve koje smo se zacrtali, mi samo kritično razmatramo metode kako bismo mogli sve dionike okupiti da bismo dobili zaključke koje možemo uskoro provoditi, kako bismo u EU imali čišći zrak. Također smo od puno raspravljali o uredbi o porodiljnom dopustu. Ja ću biti jasan. Komisija se ne slaže sa ovim preprekama koje, su koje žene imaju na radnom mjestu jednako koliko i vi. U proteklih nekoliko godina, dijelo možda i zbog našeg prijedloga, mnoge države članice su poboljšale situaciju oko porodinih dopusta, međutim imamo još mnoga druga pitanja koja je potrebno riješiti kako bi više žena mogu sudjelovati na tržištu rada. Spremni smo s vama i sa vijećem surađivati kako bismo po zadnji put nastojali deblokirati ovu direktivu. Međutim, ako u šest mjeseci ne dođe do napretka, mi ćemo to skinuti iz dnevnog reda i predložiti novu inicijativu za ista pitanja Dakle, da, želimo ostati ambiciozni, da, želimo da ova direktiva bude uspješna, međutim, ako ona i dalje bude, naprosto ne bude davala rezultate, mi ćemo e, novim inicijativama pokušati razbiti tu situaciju i stvoriti bolje uvjete za žene na tržištu rada. Vjerujemo da bi svima bilo korisnije da se vrijeme uloži u takvu raspravu nego u postojeći institucionalnu pad poziciju. Dakle, između ove tri institucije u sljedećih šest mjeseci mora doći do suglasnosti da nekamo krenemo s ovim prijedlogom, u suprotnom ćemo morati smisliti nešto novo. To je sve dio našeg plana. Naš radni program također ima i jednu e, dimenziju pojednostavljivanja u skladu sa refit inicijativama kroz koje komisija ocjenjuje postojeće zakonodavstvo kako bismo bili sigurni da su zakoni svrsishodni i kako bi bili učinkoviti. Dakle, što slijedi? E, sada ćemo s vama raspravljati o prijedlozima za povlačenje, a provest ćemo ih samo nakon što čujemo vaše mišljenje. Meni je jasno da možemo nešto učiniti, postići samo ako imamo sporazum suglasnosti između sve tri institucije. Što se tiče prioritetnih inicijativa, mi se radujemo nastavku rada s parlamentom i sa vijećem. Voljeli bismo s vama surađivati kako bismo došli do popisa e, dokumenata na kojima se institucije mogu, na, kojima institucije mogu napredovati kako bi na dobrobit svih građana. E, nadamo se konstruktivnom dijalogu i to već ovog proljeća. Na temelju našeg dosadašnjeg e, iskustva nadam se da ćemo doći do boljeg razumijevanja u budućnosti. Radni program komisije nije kraj ovoga dijaloga, ovo je početak dijaloga i ja se zaista radujem tom dijalogu i povratku u vaš parlament početkom sljedeće godine, ako mi to dopustite gospodine predsjedavajući, kako bismo to nastavili. Ovo danas je tek početak, treba nam vaša podrška, Europa treba konkretne mjere za svoje građane koji čekaju rast i nova radna mjesta. Hvala lijepa. Hvala vam gospodine Timmermans u ime Europskih, eh, Europske pučke stranke. Riječ sada ima gospodin Šajer, izvolite. Gospodine predsjedniče, i ja vam također čestitam na ovoj nagradi. Evo pred nama je božićno vrijeme i sada kitimo borove. I u božićno vrijeme eh, već jako dugo je takva situacija gdje u kontekstu ovoga e, što je program rada komisije mogu reći da smo do sada uvijek imali puno e, ukrasa, a sada je situacija drukčija. Čestitam ispred EPP-a e komisiji i prvi puta e, sada vidimo e, jedan novi pristup tom takozvanom kićenju bora u ovom radnom programu. Drago mi je da se držite onih e, osnovnih načela i onih osnovnih prioriteta koji su definirani u ovom paketu ulaganja koje je predložio predsjednik Juncker. Znam da je ovo isto i u parlamentu, vrijedi u parlamentu, svi hoćemo staviti baš svoj ukras e, na božićno drvce i u tome gubimo iz vida osnovne prioritete. A prioriteti, prioritet dolazi od latinske riječi jedan. Dakle, deset prioriteta je više od jedan, a dvadeset tri je više od deset. no dvadeset tri prioriteta su više nego pedeset dva a to je zaista pokazuje da je postignuta puno veća učinkovitost. Ispred EPP-a e mogu vam reći da mi želimo da se usredotočite na ključne stvari i da se ne bavite onim inicijativama koje nisu od suštinske važnosti. Također obratite pozornost na provedbu vrlo često parlament i naše kolege traže neke druge elemente u zakonskim propisima samo zato jer se nije došlo do te provedbe. Tako da bih eh, htio da se usredotočite upravo na tu fazu, dakle fazu provedbe. Također bismo htjeli vidjeti eh, radni program komisije koji je orijentiran na rast, koji će stvoriti uvjete za veću mobilnost na tržištu rada, više radnih mjesta, bolje E, vještine, bolje obrazovanje, posebno na planu informatike, dakle stvarno jedinstveno tržište gdje ćemo imati sigurnu opskrbu energijom i gdje ćemo imati zaista stvarno jedinstveno digitalno tržište. Također podržavamo ovo vaše nastojanje da se smanji birokratizacija i na nacionalnoj i na razini Europske unije i na e, borbu e, da se na odgovarajući način troše sredstva poreznih obveznika da se spriječi utaja poreza i vi znate koji su najvažniji gospodarski subjekti, to su mala i srednja poduzeća, poljoprivrednici i tako dalje i oni trebaju smanjenje administrativnog opterećenja kako bi mogli uspješno poslovati. Dame i gospodo, pozdravljamo ovu promjenu, no već smo prošli kroz sve to e, kroz, i zato će provedba plana rada ove komisije biti ključna stvar. Znači, sad trebamo omogućiti parlamentu, komisiji vijeću da definiraju e, prioritete, a sada je li ovo e, početni udarac u tom e, nastojanju, vidjet ćemo, ali želim nam svima puno sreće i puno energije komisiji koja će biti potrebna da se to sve prevede. Hvala vam gospodine Zajer. U ime socijalista demokrata riječ predajem gospodinu Gerus Romu. Hvala vam. U ime mog kluba zastupnika i osobno vam želim čestitati što vam je dodijeljena nagrada Carls To je stvarno jedan e, dokaz vašeg neumanog angažmana za Europu i za Europsku uniju. Da, eto, u svibnju su održani izbori za Europski parlament i ovaj parlament je sada naravno drugačiji od starog parlamenta. To je vrlo važno a isto tako imali smo i promjenu veznih uz izbor predsjednika Europske komisije. Ove riječi nisam ja rekao, to ste i vi rekli u srpnju i ja se u potpunosti slažem s tim vašim riječima. Ovaj promijenjeni način na koji smo vas izabrali mijenja odnos između Europskog parlamenta i vas. Uloga vašeg položaja je sada važnija i to znači da trebamo imati više toga, više zajedničkih aktivnosti, više isto tako polaganja računa. Mislim da bismo trebali surađivati na transparentan način, uz međusobno povjerenje i poštivanje. Isto tako na jedan način koji će biti fair, zato što imamo i tu podjelu veznih uz našu ulogu e, zakonodavaca. Gospodin Timerman se rekao da želi pojačati također odnos s Europskim parlamentom. Ja isto tako to želim naglasiti, to mi je važno i mislim da je šteta, moramo nažalost izraziti da smo nezadovoljni i isto tako i malo ozlogrđeni zato što smo u nekoliko prošlih dana i sata ustvrdili da kada se radi o radnom programu Europske komisije za sljedeću godinu, da te riječi koje ste nam rekli zapravo ne odgovaraju ovome što sada vidimo. Način rada nije transparentan, postojala velika zbrka, nismo imali dobro prosuđivanje informacija između vas i Europskog parlamenta. Na taj način je se smanjilo povjerenje između Europske komisije i parlamenta ponovno se povećava jaz između naših dva institucija i o tome moramo promisliti. A ja bih se htio osvrniti na, na, riječi, na vaše riječi, da nije bitno da se samo stvari drugačije rade, nego da se trebaju raditi drugačije stvari. U ovoj rezoluciji ćemo mi to i naglasiti. Dakle, rezoluciju o, radnom programu Europskog komisije. Vi znate eh, program moje kluba zastupnika. E, prije svega prioriteti veznih usmanjivanje, smanjivanje stope nezaposlenosti mladih, ali općenito svih ljudi, zatim isto tako promjene koje želimo postići na području oporezivanja. I sa zadovoljstvom mogu usvrditi da je vjerojatno iz djelomično zbog pritiska s naše strane sada Europska komisija iznijela prijedlog koji ide u tom smjeru. Mi smo naravno spremni surađivati s Europskom komisijom i kada se radi o poreznoj politici za sljedeću godinu. Socijalni model treba obraniti, želimo imati sve tako i mjere s kojima možemo suzbiti sve veće razlike po socijalnom pitanju, regionalne razlike, kako bismo smanjili siromaštvo i kako bismo postigli veću stopu solidarnosti. Za to nam je potrebna subsidijarnost, ali isto tako i jaka Europska unija koja je sposobna suprotstaviti se takvim, eh, takvom stanju. Što se tiče ovih prijedloga koje želite povući, moj klub zastupnika tu ima određene zadrške. Mi smatramo da dakako treba e, treba ostaviti iste ciljeve čak i kada se e, promijeni način rada. Što se tiče cirkularne ekonomije, tu smo svakako spremni s vama surađivati. Hvala vam. gibt die Hvala vam. Gospodin Iglesias vam želi postaviti jedno pitanje. Prihvaćate li to? Izvolite, gospodin Iglesias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor... Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala, gospodine Guerrero. Nakon što sam se slušao ovo što ste vi rekli, pitam se, mislite li vi da je u redu da vaš je klub uopće glasao za ovu komisiju? Dakle, Imamo pozitivne koalicije u Europskoj uniji koje odgovaraju na potrebe građana i rješavaju njihove probleme i negativne koalicije koje pokušavaju e, ulaziti u sukobe, a da ne nude rješenja. Dakle, mi hoćemo riješiti probleme. Tome služi naša koalicija, a vaša koalicija je upravo suprotno jer vi uopće ne predlažete nikakva rješenja za probleme koje postoje. Hvala. U ime kluba zastupnika ECR-a riječ ima gospođa zastupnica Ford. Hvala gospodine predsjedniče što ste otvorili ovo zasjedanje sa izjavom o ovim strašnim vijestima iz Pakistana. Mi kao roditelji šaljemo djecu u školu kako bi tamo bili sigurni nešto naučili i zaista izražavamo iskreno sučet roditeljima koji su izgubili djecu. Europa je pred strašnim problemima. E, sigurnost nam je ugrožena, e, radna mjesta su ugrožena, gospodarstvo je ugrožene. Povjereniče, vi ste govorili o promjeni koju Europa treba. Moramo postići to. Mi moramo osnažiti naše gospodarstvo. Da, imamo i one šire ciljeve, viši životni standard, zaštita okoliša, mogućnosti za sve, ravnopravnost, ali za to nas su nam potrebna snažna gospodarstva. Znači gospodarstvo, ekonomija mora biti prva i svaka inicijativa Europske unije se mora suočiti sa tim testom. Hoće li to olakšati poslovnim subjektima ili otežati poslovnim subjektima da posluju? Europska unija izbacuje stalno nove zakonske propise i uopće ne razmišlja kako će to utjecati na rast, na mala i srednja poduzeća, na inovacije. To treba prestati. I sve se ovo mora zasnivati na dokazima. Vi ste e, nam obećali da ćete imati e, glavnog e, znanstvenog savjetnika, a niste to ispunili. Znači, umjesto da donosimo nove zakonske propise, moramo se uvjeriti da postojeći propisi funkcioniraju, ako ne trebamo ih ukinuti. Hoćete li vi izvršiti vaše obećanje da ćete smanjiti birokraciju i papirologiju? Moramo se usredotočiti na e, rast, na jedinstveno tržište energetikom i e, uslugama i moramo e, postići te ciljeve. Moramo promijeniti stvari. 2015 želimo se veseliti 2050. a ne da se vraćamo u 1950. Trebamo živahno digitalno tržište, trebamo osnažiti vanjsku trgovinu i ako mi ne e, potpišemo taj sporazum o slobodnoj trgovini sa SAD-om, ostaćemo u zapečku jer e, će to omogućiti ulaganja e, Dakle, ne samo ulaganja koja će uroditi javnim dugom, nego ulaganja iz privatnog sektora. I to treba strukturne reforme, ali to ne znači da trebamo centralizirati socijalnu politiku i politiku zapošljavanja, zato što će onda to dovesti do još e, većeg e, nepovjerenja kod građana i e, ne smijemo imati situaciju gdje ljudi govore jednu stvar u Strasbourgu i Briselu, a drugu kod kuće. Moramo smanjiti troškove i moramo dovesti u red svoju financijsku kuću. I zbog toga što su javna sredstva tako mala, zbog toga se e, građani brinu zbog migracije. Da, moramo surađivati sa trećim zemljama i trebamo e, riješiti izvore, uzroke migracije i moramo spriječiti e, zloporabu našeg sustava socijalne skrbi e, naše jedinstveno tržište treba omogućiti da svi naši poslovni subjekti posluju u svih 28 zemalja, a ne da imamo monolit koji e, smanjuje konkurentnost, znači mi ne trebamo više regulative, mi ne trebamo više birokracije i to je naš cilj i mi želimo surađivati sa onima koji ga dijele. Gospođo Ford, da zastupnik Leichtfried vam želi postaviti jedno pitanje. Izvolite, gospodin Leichtfried. Eh, Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. Gospođo Ford, evo ovdje sam. Pažljivo sam vas slušao i htio sam vam postaviti jedno dodatno pitanje, jer mi je jedna točka koju ste iznijeli posebice zanimala. Rekli ste da e, gospodarstvo uvijek napreduje, da kompanije uvijek napreduje i da ih se ne treba blokirati. Znači li to zauzvred da ne želimo više imati radno pravo, socijalno pravo, da želimo imati e, zapravo ukidanje minimalnih plaća za radnike, Mislim, ako to tako mislite, onda mi ne želimo s vama surađivati. Mi imamo drugačije mišljenje. Mi smatramo da bi od gospodarskog uzleta trebali svi imati koriste, ne samo nekolicina. Hvala vam. Sharing the benefits of growth is key. Naravno, dijeljenje plodova rasta je ključno, ali moramo imati rast kako bismo mogli to podijeliti. Gospodarstvo mora biti prvo, zato što ćemo tek onda imati više životni standard, e, sve moguć, iste mogućnosti za sve. I zbog toga mi tražimo taj e, usmjereniji pristup e, koji će omogućiti to da se postigne, tu je subsidijarnost važna. U ime liberala, gospođa Intfeld ima riječ. Thank you, chair. Hvala gospodine predsjedniče. Ja također vam čestitam e, ispred Aldea na nagradi kao prvo. Govorimo o boljim zakonskim propisima. Po mom mišljenju to bi trebalo obuhvaćati i transparentnosti u ovom e, parlamentu koliko ja znam mi govorimo o dokumentu koji je e, pušten u tisak procurio je i to nije u redu. Alde svakako jest za pojednostavljivanje zakonskih propisa, ali mi ne smatramo da se treba rezati cijelo drvo, nego trebamo potkrisivati ono što je pretjerano. Znači ne trebamo imati arbitrarno ukidanje zakona. Komisija treba poštivati demokratski proces donošenja zakona a ne birati ono što mu paše i odbacivati ono što ne. Naravno, mi želimo eliminirati nepotrebne zakone, ali netko ko smatra da je nešto nepotrebno, nekome drugome je to upravo važno. E, komisija se želi usredotočiti na velike teme i mi naravno to podržavamo, ali ALDE smatra da je ravnopravnost jedna veoma važna stvar ali po mišljenju komisije e, blokiranje, ova blokirana direktiva o borbi protiv diskriminacije je nepotrebna po komisijinoj logici e, zakon o pristupu dokumentima bi trebao biti odbačen. E, za nas je e, i održivost veoma važna, a ubojica zakonskih propisa u komisiji se želi riješiti direktiva, odnosno zakonskih propisa o otpadu i o e, kvaliteti zraka. Za nas je veoma važna i pravna država, ali komisija ne predlaže ni jedan instrument koji bi osnažio demokraciju i pravnu državu, ili to isto vama nepotrebno. Parlament je odbacio jedan prijedlog koji stalno gura komisija bez ikakvog e, opravdanja ili dokaza o potrebi i oni bi htjeli e, pojačati, osnažiti proces, a ne e, raditi na tome kakav je ishod tih demokratskih procesa. Dakle, zemlje članice e, nekad niti ne iskorištavaju ono što im je na raspolaganju i da, se, da mi nismo gurali neke stvari mi ne bismo imali standarde za zaštitu e, zdravlja potrošača za zaštitu radnika i sve druge važne stvari na kojima danas počiva europska unija i e, zemlje članice se bave tim gold platingom kako ćemo to spriječiti kako ćemo se pobrinuti da zemlje članice bolje provode europske propise i ono zadnje, ali ne najvanj, najmanje važno, hoće li komisija povećati standard transparentnosti i pristupa dokumentima kako bi omogućila potpunu odgovornost i nadzor javnosti koja je po mom mišljenju od ključne važnosti za bolje zakone. Na e, svom saslušanju je e, gospodin Timmermans rekao da je ova komisija rođena u Europskom parlamentu, tako da mi očekujemo komisiju da radi zajedno sa ovim domom kako bi smanjila regulatorno opterećenje, ali istovremeno da osigura demokratski i transparentni e, zakonodavni proces. Hvala vam, gospođa Infeld. U ime Ujedine ljevice riječ ima gospođa Tak, i, kommissionen i ønsker en ny kurs. En kurs hvor vi ikke skal have mere... Hvala vam. Da, vi želite sada jedan, jedan novi smjer za Europsku komisiju, ne uvijek isto što je prije, već poslušati građane Europske unije. Ja se nisam nikad do sada toliko slagala s Europskom komisijom kao do sada, ali nažalost to je i sve u čemu se slažem. Umjesto da se usredotočite na to da stvorite bolje okvirne uvjete za radnike, bi sada trebala stvar biti olakšana za kompanije, baš na ušteb radnika. Želim jasno reći sljedeće. Sigurno neće ići na ruku radnika ako im se ograničavaju prava kako bi se olakšalo poslovanje kompanija, kao što to vi predlažete. Zbog toga nam je potreban novi početak građani i socijalni model društva bi trebao biti u središtu svega i cijeli refit program bismo trebali ukinuti jer on uopće ne ide na korist svima. Hvala vam gospođa Kari u ime kluba zastupnika zelenih, gospodin Lambert ima riječ. Radili mikrofon, da. Gospodine Predsjedniče, imate pravo, ovo je sada doista zadnji vlak za Europu, ova regulativa. I dakle, ako želimo pomiriti naše građane sa samom idejom integracije u Europi, moramo, kao što ste rekli, približiti Europu građanima. Ali što to znači približiti u građanima? Ako ne, da učinimo tako kako bi naša Europa radila za većinu građana, a ne za manjinu. Ako uspijemo to postići, e, mislim da se bi se trebali voditi s trima mislima vodeljama. Rekli ste da Europa zaslužuje to soki A i tu se potpuno slažemo s vama. Socijalna politika nije u nadležnosti Europske unije, baš naprotiv. Radi se su tako i o poreznoj pravdi. Već ste predstavili nekoliko inicijativa s kojim se želi ići u tom smjeru. To je, mislim, dobar početak kada se radi o poreznoj transparentnosti. Tu ima još mnogo posla i to je nešto što mislimo da politički se može lako ostvariti, pa vas toga u tom smislu podržavamo. A nismo čuli niti u vašem govoru, u govoru gospodina Timmermansa, da treba napraviti reviziju politika veznih uz to da se smanje nejednakosti, da se poboljša regulativa veznih uz okoline i da te stvari dobiju jednake prioritete kao i proračunska e, ograničenja koje se donose na razinama država članicama jer to je nešto što e, ide u smjeru većih razlika u Europi. Zatim isto tako direktiva o odašiljenju radnika. To je nešto što bi trebalo povećati konkurentnost e, među radnicima. Isto tako treba nam procjena učinka za socijalne politike vezanih u sve proračunske odluke koje namjeravate donijeti. Zatim okolišna održivost. Tu i dalje čujem u vijeću, pa i u parlamentu, pa i unutar komisije da je ekološka tranzicija gospodarstva velik uh, uteg, veliko opterećenje, a mi to radimo za građane. Mi ne možemo više ovisiti o inozemstvu vezano uz energiju, to bi nam trebao biti prioritet i moramo Europu staviti na samo vodeće mjesto kada se radi o novoj energetskoj e, tranziciji. Zatim što se tiče transparentnosti e, lobija, tu sam dosta čuo, ali europski semestar koji je zapravo glavno sredstvo za konvergenciju europskih politika bi trebalo staviti pod veći demokratski e, nadzor i od Europskog parlamenta. Trebamo doista pružiti legitimitet onim raspravama koji se odvijaju oko preporuka za specifične zemlje, gdje se najčešće radi o tome da predstavnike vlade, često službenici, e, razgovaraju sa službenicima Europske komisije, a da niti jedna niti druga strana ne polaže račune nekom demokratskom tijelu. To znači da se te mjere donose i nameću, a da zapravo nije nitko politički e, na njih utjecao. Gospodine lambec moram vas zamoliti. Malo prebrzo govorite za tumače, molim vas da smanjite. Da, to je moj entuzijazam, ispričavam se. Hvala vam. Završit ću sa pitanjem veznih uz bolje donošenje propisa. Gospodin Timerman sam je rekao bolje donošenje propisa ne znači ne donošenje propisa, ne znači deregulacija. Rekli ste isto tako i zanimljivu stvar vezanih uz e, otpad u obliku papira. Sada čujem da se ne radi više o tome da se povuku mjere za kakvoću zraka, na primjer. I kada se radi o refitu, refit je instrument koji koristi većina u ovom našem domu, ja sam zastupnik pa to e, mogu priznati, da se pokušavaju zapravo smanjiti sve mjere vezanih uz okoliš, a to nam je potrebno za budućnost. I stoga refit ne može biti izgovor za jedan e, projekt e, širokih mjera za deregularizaciju. I bio sam isto tako vrlo iznenađen kada sam vidio da je bilo potrebno pet dana povjereniku Rilu da odgovori na pismo koje mu je upućala udruga banaka kada je radi o, o povlačenju reforme strukture banaka. Pet dana mu je bilo potrebno na to, a na, takvu, na takav zahtjev bi se zapravo trebalo odmah odgovoriti i bi se mnogo više u tom smislu založiti. To bi išlo više u smjeru zajedničkog interesa. Hvala vam. Gospodine Lamberts, Gospodin zastupnik Wolf je zazio želju da vam postavi pitanje. Izvolite, gospodine Wolf. Mr. Lambert, you suggested that... Rekli ste na početku vašeg govora da je gospodin Temerman sada suočen sa posljednjom prilikom da dobije podršku za većinu, a ne za manjinu. Smatrate li vi onda da se Evropska unija sada trenutno brine samo o toj manjini? Écoutez, Čujte, ja sam jednostavan. Pa ja često gledam brojke, eto, takav sam. Malo bacam pogled što se događa u Europi i od početka krize imaju države koje se bolje nose s krizom i one koje se loše slabije. Što nam kažu statistički instituti? Pa zapravo da dva posto društva, da oni su danas bogatiji, žive lakše, a da najveći dio živi ili jednako kao i prije ili gore. I stoga mislim da ove politike koje se dovode unutar Europske uh, unije, koje donosi Europska komisija i vlade država članica, da je to nešto što ide na korist manjini, a ne većini. To je činjenica. Hvala vam gospodine Lambec. U ime fdd gospodin Faraž ima riječ. Gospodine Junkeru, vi ste evo danas predstavili novi radni plan komisije, ali vidim da ste se bavili PR-om budući da ste prilično e, trošili novac na rebrandiranje e, Europske komisije i da ste čak došli do slogana novi početak za Europu mislim ko bi, to, ko bi se toga uspio zasjetiti? <laughs> E, ako svakih pet godina tako nešto treba onda nam treba vratiti novac uleženi Čak sam prošle godine, prošli tjedan vidio veliki plakat sa vašim likom i ispod toga piše novi početak e, Europe uz tim Juncker. Ne sam siguran za vas, ali ja mislim da ova komisija ima popriličan broj bivših premijera, četiri bivše premijera, devetnaest bivših ministara, sedam bivših povjerenika. Tako da toliko o novom e, početku za Europu. Čini se da je to zapravo nova prilika za stare domaće političare. A uz sve to, predsjednik ste nam vi. Nemojte misliti sada da netko ovdje misli kako dovedemo u pitanje kompetentnost gospodina Junkera. To nije tako. Vi zaista jeste kompetentni, dobro funkcionirate i imate te puno multinacionalki koje je uspjelo izbjeći stotine milijuna eura poreza tako što su u Luksemburgu plaćali puno manje za vrijeme vašeg mandata u Luksemburgu dok ste vi bili premijer i oni svi mogu posvjedočiti da ste svakako vrlo kompetentni nego vaši prethodnici. Međutim, molim vas, nemojte nam govoriti o nečemu novome, jer vi ste ipak bili 19 godina premijer Luksemburga, vi ste bili na čelu Eurogrupe, novi zacijelo niste. Vi i ova komisija ste zapravo e, potpuno e, stari, prašnjavist, stari paket. Gospodin Timerman se danas govorio o cirkularnoj ekonomiji. Ja, gospodine, pojma nemam o čemu vi govorite, ali to zvuči prekrasno. kao što ste nam danas rekli, usvojit ćete minimalistički pristup e, zakonodavstvu. Dakle, ponovno, kao i gospodin Juncker, vi ste poprilično bistri i pametniji od vaših prethodnika i Nadam se da od vas nećemo dobiti dodatne zabrane e, na e, maslinovo ulje koje možemo koristiti u restoranima i mislim da nećete vjerovatno se baviti ponovno onom uredbom o zakrivljenosti krastavaca koje smo doveli prije nekoliko godina. Ali minimalizam je jedna stvar, dobro, ali ono čime se on, on ne bavi jest činjenicom da zadnji puta kada smo se pokušali unutar Europske unije pozabaviti e, količinom zakona koje već imamo, koje su nametnute na naše tvrtke. To je bilo 2005. Radilo se o 170 tisuća stranica aktivnih zakona i propisa. Danas je vjerojatno tu četvrt miliona ili već ili još više E, stranica. I zato mislim, gospodine Timmermans, da nam ne treba minimalizam. Ako Europa želi biti konkurentna na globalnom e, tržištu, ono što nam treba jest rezanje, treba nam sjekira. morate se rješavati viška zakonodavstva, pogotovo onoga koje se odnosi na mala i srednja poduzeća. ako želimo slobodnu ekonomiju, onda ne možemo očekivati da iste standarde imamo baš za sve, za, za male isto kao i za gigantske multinacionalke. Međutim, ima dva područja na kojima minimalizam neće funkcionirati. Prvo je pregovor sa Ujedinjenom kraljevinom o imigraciji. Gospodine Juncker, vi ste rekli da to nije stvar za pregovore. Sloboda kretanja je, nije stvar pregovora, a kao drugo imamo tu i činjenicu da svi da je dovedeno u pitanje članstvo unutar eurozone. I u sljedećih pet godina mislim da će, da će teme, glavne teme biti Grčka i Ujedinjena kraljevina i mislim da ćete se zapravo najviše vremena baviti upravo tim pitanjima. Gospodine zastupniče, gospođa Breso vam želi uputiti pitanje. Bitte, Frau Izvolite, gospođo Breso. Grazie, presidente. Volevo chiedere... Hvala. Ono što smo zaboravili ovdje jest spomenuti različite norme, ako ćemo ih tako nazvati, u Luksemburgu. Također mi je jako drago što više na stolovima ne držite one male engleske zastavice zato što je ovo ipak Europski parlament Ujedinjene Europe. Nisam siguran koje je bilo vaše pitanje, ali mi je jako drago što mogu još govoriti. Što se tiče Luksemburga njihovih standarda, ja sam jasno rekao da nisam baš kritičan prema gospodinu Junkeru. Jasno mi je da u različite zemlje imaju različite porezne zakone, da različito rade to što rade i zdravo je da imamo takvu raznovrsnost. I usput da vas samo ispravim, imate pravo, nemam zastavicu, međutim... Ovo, to zapravo nije engleska zastava, to je Union Jack što je britanska zastava. Hvala. kraft der flaggenwacht ist dem belgischen streik zum opfer gefallen. mislim da zastavica nema zbog eh, belgijskog štrajka jer netko uvijek dolazi i prikuplja te zastavice pa ih vraća. Mislim da ćemo sljedeći put ponovno vidjeti zastave Union Jacka, dakle britanske zastave. Ah, sind Sie der Flaggenwacht? A, vi ste taj koji se brinu zastavama. President Schultz, uh, you Predsjedniče Šulc, na posljednjem zasjedanju u Strasburu vi ste glasali za pokazivanje, odnosno isticanje zastava i znakova odnosno neki su tvrdili da je to rasizam, homofobija i još što je što god. Istovremeno vi ste kritizirali nacionalne zastave koje smo mi držali na našim stolovima. I ja sam od tada malo proučio pravila i prilog 15 našeg pravilnika, poslovnika Europskog parlamenta navodi da se to može tolerirati ako nije uvredljive prirode. Mislim da rasizam i homofobija su upravo uvredljive izjave, iako tako nešto mogu očekivati od tvrda ljevice ili zelenih, međutim mislim da to se ne vrijedi za nas. Gospodine predsjedniče, biste li nam možda mogli reći je li britanska zastava po vašem mišljenju uvredljiva i zašto ste je napali? Ne, britanska zastava nije uvredljiva, samo sam usvadio da očito ih niste ponijeli danas, jer smo mi već dugi niz godina naviknuti na to da ovdje izvještavate vaše zastave. Po mojem saznanju, niti ja, niti jedan od mojih prethodnika nije to nikad dozvolio. Osim toga, vi ste se žalili da druge osobe drže plakate a vaš vlastiti klub zastupnika je na toj istoj sjednici u Briselu, barem ovaj talijanski dio, isto tako u jednom trenutku držao plakate i bilo bi mi drago kada biste se u tom trenutku također žalili. Gospodin Anermans ima riječ. Ne, više vam neću predati riječ, gospodin Anermans. President Schultz. Predsjednice Sjednite se. Kasnije se možete ponovno javiti u vezanu s poslovnik. Gospodin Anemans, vi imate riječ voorzitter ik kan in ieder geval mijnheer eh, farage en zijn fractie eh, troosten als belg want. hvala vam lijepa. u belgiji je traje socijalistički štrajk dakle ne radi se o temi samo eh, engleske zastave nego i drugi su i drugima je nanesena šteta ovim belgijskim štrajkom Stoga moramo ostati kritični i pomalo skeptični što se tiče ovoga što ste vi rekli. Međutim, ipak me malo ohrabrilo ovo što smo čuli, ove prioritete koje je komisija upravo predstavila. Mi u Flandriji kao političari i vrlo aktivni građani od uvijek smo poticali određene politike koje su u skladu s ovime što je spomenute, iako neke jesu malo površne. Mislim da se povremeno, kad kad može učiniti puno na temelju različitih dobrovoljnih sporazuma, trgovinskih sporazuma i drugih, ali energija jest važna tema. Morate ipak imati na umu da se novac ne smije rasipati. Mislim da možemo vidjeti koliko su opsežne ovlasti komisije upravo kroz prioritete koje smo vidjeli u ovom radnom programu. Mislim da moramo izbjegavati to da uvodimo previše zakonodavstva, jer mislim da su stvari možda otišle predaleko već sad. Ne treba nam još propisa i ja bih vas htio o, zbog, o tome upozoriti. Svi želimo surađivati, ali moramo nastojati ne pretjerivati jer u tom smislu nećemo ništa uspjeti postići. Hvala vam gospodine Anemans, izvolite, sada se možete javiti vezano uz poslovnik. Dragi kolega, javili ste se radi pitanja vezano uz poslovnik, izvolite. Uh, uh, da, gospodine predsjedavajući, kao što jako dobro znate, moji kolege u talijanskom pokretu 5 zvijezda su izvješavali e, znakove koje nisu bili uvredljive prirode i zato sam vam htio reći da prema poslovnik, da poslovnik vrijedi jednako za sve i da bi svim e, klubovima trebalo omogućiti da budu e, da, da poštuju ta pravila. Ja samo to i tražim. Smatrate li vi da bi ste prema tome trebali biti nepristrani? Ako nisu dopušteni ovakvi slogani, i ako se vi onda žalite na takvo nešto, ispada da smo mi, ne, da mi nismo nepristrani. Hvala vam lijepa na ovoj primjedbi. Riječ ima gospodin Gžib iz e, Europskih pučana, izvolite. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo się e, cieszę z tej deklaracji. Hvala vam lijepa. Pozdravljam izjavu predsjednika komisije i pozdravljam činjenicu da je on rekao da je ovo tek početak rasprave, a ne njezin kraj. Suprotno onome što smo već čuli, ja ne bih e, rekao da je ovo stara prašnjava komisija i da ne donosi nikakve promjene. Ja sam izuzetno zadovoljan činjenicom da Europska komisija želi bolje zakonodavstvo. Naravno, potrebno je revidirati propise Možda tu ima nekakvih preklapanja, možda ima i nekakvih propusta koje nam usporavaju aktivnosti i koje bi trebalo otkloniti. Možda ima nekog neostvarenog potencijala za poticanje i ostvarivanje rasta i bolje socijalne kohezije. Ova revizija je povezana sa prenošenjem nekih akata i programa iz prethodnog mandata i za to će nam biti potrebne odluke, bilo da se radi o paketu otpadu ili o čistom zraku. I također bih htjela podržati prioritete komisije, pogotovo ideju energetske unije. Nema nikakve sumnje da je energetska sigurnost važna diversifikacija opskrbe, transmisijska infrastruktura za prenos energije i tako dalje, to su važni prioriteti, pogotovo u kontekstu krize u, u istočnoj Europi. Kao drugo, imali smo unutarnje e, zajedničko tržište koje funkcionira. Slobodno kretanje osoba je ovdje ključno kao i provedba uredbe o uslugama. Digitalna agenda je također tu važna zato što potiče pametni razvoj. Poduzetništvo treba poticati, pogotovo male i srednje poduzeća i to u cijelom investicijskom paketu. Ono što je još također jako važno jest oporezivati dobit na mjestu gdje se ona i ostvaruje. Pogotovo na početku prijelaza u tržišnu ekonomiju, kao što se dogodilo u Poljskoj, pogotovo u onim zemljama gdje imamo različite priče o prijenosu dobiti. I na cirkularna ekonomija i načina koji se ona povezuje s bioekonomijom. To je također navedeno i u strategiji 2020. što je također jako važno. Hvala. A, gospođa Rodriguez ima riječ, izvolite. Dragi predsjedniče, potpredsjedniče i povjerenici. Program rada vrlo je važan zato što je važno utvrditi novi smjer za Europu, kao i nove ambicije. Ako se želimo sredotočiti na jake ideje koje će definirati novi smjer za Europu, onda svakako trebamo napraviti nešto da se otvore nova radna mjesta u Europu. To ne funkcionira. Treba ponovno pokrenuti zapošljavanje kako bismo nadišli e, socijalne razlike u državama članicama, te kako bismo utrli put za nove aktivnosti. Pritom se misli na zelenu tranziciju, prema pametnom i zelenom gospodarstvu. Ali da bismo to postigli trebamo promijeniti smjer i čekamo komisiju koja priprema novi politički miks koji se temelji na fiskalnoj konsolidaciji, ali rasti prioritet. A potrebne su reforme da se osnaži potencijal za rast, a ne da se samo režu javni troškovi a naravno investicije su glavni prioritet. To znači da je potreban investicijski plan koji može dati potporu strateškim projektima koji nedostoje u Europi. To isto tako podrazumijeva postojanje fiskalnih pravila koja omogućuju veći prostor za investicije, a kao što znamo, to ujedno znači i postojanje e, vjerodostojnog plana za borbu protiv izbjegavanja plaćanja e, poreza te e, izbjegavanje štetne porezne e, konkurencije. Htjela bih samo istaknuti da vi imate e, povijesni zadatak izgradnje ekonomske monetarne unije. Hvala. Imate plavi karton, gospodin Jala. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Vi ste u svojem izlaganju naglasili važnost otvaranja radnih mjesta. Mislite li da euro, dakle valuta za sve i eurozona, mislite da njihovo postojanje podupire ili sprečava otvaranje novih radnih mjesta? Hvala vam na pitanju. Mislim da problem nema veze s e, eurom. Mislim da on može predstavljati snagu za e, države članice. Mislim da naša ekonomska i monetarna unija je bitno e, vrlo neuravnotežena. Trebamo imati prikladnu koordinaciju da bismo dali potvrdu, potporu potražnji i trebamo jačati fiskalne kapacitete u uz ovakve uvjete, da, mislim da možemo otvarati e, radna mjesta te osigurati bolji standard, životni standard u eurozoni. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Duda. Imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Danas smo više puta čuli prije svega od gospodina Timmermansa, a sada i od gospođe zastupnice izjave koje su vrlo važne. Danas imamo važnu zadaću u Europskoj uniji, a to je borba protiv nezaposlenosti. Radi se o negativnoj pojavi um, koja pogađa prije svega mlade. Trebamo uh, otvoriti perspektive koje će omogućiti bolju budućnost, a da pritom ne budu primorani tražiti zaposlenje izvan granice Europske unije kao rješenje. To je nešto što je jako važno. U siječnju 2014. godine komisija je objavila izjavu o um, oporavku industrije. Kandidat za povjerenika, gospođa Binkovska, je naglasila potrebu za reindustrializacijom Europe. Stoga, gospodine predsjedniče, trebamo se postaviti sljedeća pitanja. Budući da govorimo o, po, o industrije i o reindustrializaciji, sve je to u redu, ali što ćemo učiniti već od sada, dakle u sadašnjem trenutku? Kako objasniti ili kako povezati tu potrebu problemom klimatskih promjena. E, isteklo nam je vrijeme. Sljedeći govornik je gospodin e, Kobernan. Imate e, plavi karton. Ne znam, hoćete li se složiti sa mnom. Nadovezujem se na ono što je rekla gospođa Rodriguez. Vlade ne otvaraju radna mjesta već privatni sektor, a ne vlade. To je možda nova ideja za ovaj paneuropski e, socijalistički skup, ali ljudi u Engleskoj, Škotskoj i Irskoj se upravo iz tog razloga e, nisu e, nabili na granice kako bi ušli u Europi. Gospodine, želite li odgovoriti na ovo pitanje? ako uopće možete tu vidjeti ikakvo pitanje. Gospodine predsjedavajući, imam jedno vrlo kratko pitanje. Kada ćemo na, napokon doći do odgovora koji se odnose na reindustrializaciju? Kada ćemo čuti prijedloge Europske komisije? To je ono što me najviše zanima jer mislim da je to e, način borbe protiv nezaposlenosti, mislim da je to način da Europa izađe, izađe iz krize. Ako trebamo uložiti novce u nešto, treba u to. A postavlja se pitanje odakle će doći taj novac. Hvala, gospođa Telička je sljedeća gospodine predsjedavajući, gospodine potpredsjedniče. Napokon imamo pravu raspravu i ja ću se na to nadovezati. Vi ste nam predstavili program koji je procurio u određenoj verziji prije par dana. To je bilo dobro, mogli smo se pripremiti za ovu raspravu. No, s druge strane, nadam se da će informacije da zapravo ono što smo čuli više glasina, a ne program, jer mi očekujemo temeljit rad e, komisije. Kad je riječ o samom programu, mislim da se radi o dobrom dokumentu, on je i dalje dosta općenit, ali mislim da on obuhvaća niz važnih pitanja. Ono što nedostaje međutim u planu je to da su zanemarena neka važna pitanja za građane. E, ekonomska i socijalna pitanja su neka od tih pitanja, ali postoje i neka druga pitanja koja su, na koja je stavljeno manje težište. Kad je riječ o investicijskom planu, šteta je što je komisija e, zaboravila povezati korist investicijskog plana sa strukturnim e, promjenama koje su potrebne u državama članicama. Dakle, ja mislim da uvjetovanost je tu potrebna. Mislim da je ovo dobar prvi korak, ali me malo brine hoćemo li dovoljno brzo vidjeti da postoji pravi sustav. To je ono što želim vidjeti. A u programu, odnosno u dokumentu, ne vidi nam postoji sustav sa planom, sa ciljevima i e, tako dalje. I na kraju, razumijem da smo mi sada u fazi povlačenja zakonodavstva i Nadam se da će taj proces se temeljiti na ocjeni učinka, jer zakonodavne inicijative se trebaju temeljiti upravo na tome. Nisam siguran, jesam li to dobro shvatio i volio bih pojašnjenje po tom pitanju. Dakle, dobro za početak, ali ovo je e, prvi, tek prvi korak. I mi doista očekujemo, nakon ovog prvog koraka, e, čvrst sustav koji će dovesti e, do bolje regulative. Hvala. Sljedeći govornik je gospodin Huaristi eh, Abauns. Hvala. Vi govorite o povratku povjerenja. Tražite od nas da vjerujemo u vašu komisiju, kao da se tu radi o pitanju vjere. Kažete, ovaj put će biti drugačije. Ali pazite točno što ste rekli. Ja sam pročitao komunikaciju. Tražim razloge. Zašto bih rekao građanima da vam vjeruju? Zaljubiti su Europu i njene građane je lako, ali teško se zaljubiti Europsku uniju. Načelo so, e, so, subsidijarnosti treba se e, uvijek primjenjivati, isto kao što se treba štititi okoliš i tako dalje. Komisija zaobilazi e, svoju odgovornost. Vi najavljujete različite ambiciozne programe, ali opet se sve svodi na pitanje povjerenja jer ne znamo um, na što će se svesti ti ambiciozni programi. I na kraju uh, govorili ste o demokratskim promjenama, želite transparentnost, da, to je u redu, ali hoće li to biti dovoljno da se povrati povjerenje u Europi? Naši građani trebaju drugačiju Europu, drugačiji uh, model, žele biti dio te promjene. Ja u vašem programu ne vidim ništa od toga. Hvala. Hvala. Gospođa Evans je sljedeća, imate jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao i mnogi kolege, ja sam prošli tjedan bila šokirana kada sam čula da komisija e, predlaže e, ukidanje e, dva ekološka zakona. Mislimo da je to jako kriva poruka, budući da se od Europske unije očekuje da bude predvodnik u tom području mislimo da je jako, da su da je ovo jako bitno zato što se time otvaraju e, zelena radna mjesta i mi ćemo s interesom pratiti vaš ostvarenje vaše najave da ćete imati ambiciozne ciljeve u tom e, smislu. I vidjeli smo indikativnu listu projekata za e, investicije. Mislimo da će to biti katalizator za ulaganje u radna pjesma mjesta E, ono što je bitno je da imamo ulaganja u održiva radna mjesta uz potporu lokalnih zajednica. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa e, pedičini Hvala. Uvaženi kolege i ja kao gospodin Lambert e, imam znanstveno obrazovanje i zato gledam brojke i zbog toga ću s vama podijeliti neke. Atmosfersko nezišćenje je prouzročilo 400 tisuća smrti svake godine, to preuređenih smrti. A što komisija čini? Ona povlači paket za čišti zrak. Prema procjenama je e, same komisije korištenje resursa može stvoriti 580 tisuća novih radnih mjesta što će učiniti konkurent, Europu konkurentnijom i također smanjiti potražnju za resursima koji su sve skuplji. No što čini Junkerova komisija? Povlači paket o okružnom gospodarstvu. Svake godine gubimo 600 milijuna e, tona materijala koji, koji su sadržani u otpadu i koji bi se mogli oporabiti, a ti materijali bi mogli ostvariti uštedu od 680 milijardi eura svake godine i time smanjiti također i ukupne emisije stakleničkih plinova e, sa 4 na 2% godišnje. No što Junkrava komisija čini povlači direktivu o otpadu. U našim zdravstvenim sustavima imamo također i e, brojnu rastrošnost i također prijevare koja je štete građanima, a Junkerova komisija e, opet e, odustaje od direktive o transparentnosti o podacima o lijekovima. Dakle, vidimo naše građane koji su prisiljeni na prošnju i poduzetnike koji počinjaju samoubojstvo, a komisija odbacuje rad onih koji su pripremali ove prijedlage i također troši sredstva na razne studije, procjene izvede i procjene učinkovitosti. Uvaženi kolege, mi se ne ljutimo na ovu komisiju zato jer su e, radi e, same ljutnje, jer su oni neprijatelji građana. A osim toga ljutimo i se na vas, članova ovih parlamenta koji su ih izglasali, koji ih stalno podržavaju i koji se ne zgražaju zbog svih ovih grozota koje proživljavamo. Hvala vam na vaše pozornosti. Papadakis, Gospodin Papadakis je sljedeći, imate jednu minutu. Ovo je napad na narod, ovaj vaš program, i to je instrument za povećanje profita velikih tvrtki. Uz stroži e, nadzor dajete novac za e, monopolima. Prema ovim uvjetima jeftini radnici uz malo radnih mjesta koja će biti e, neodrživa. Otvaraju se nova moguća e, područja gdje će velike tvrtke ostvarivati profit. Ne možete e, promijeniti kapital i moć se ne može okrenuti. Dakle, sad nam je potrebna intervencija da bismo vratili ono što smo izgubili. Bez tržišta europska, e, e europski monopoli su takvi da su ljudi e, gospodari u svojim e, zemljama. Gospodine predsjedavajući, gospodine potpredsjedniče komisije, gospodo za, povjerenici imamo program za Europsku uniju za iduću godinu. Jako je važno da taj program bude realističan. Zahvaljujem vam na vašem pristupu. Ono što, na što se obvezujemo treba se doista i ostvariti, ali razumijemo da i ako nešto nije predviđeno u programu za iduću godinu, to znači da će se to dogoditi, odnosno ostvariti u idućim godinama i ne bismo htjeli da važna pitanja naprosto budu zanemarena i u tom smislu se slažemo s komisijom e, a program treba biti konkretni Govorili smo o nezaposlenosti, bitno je da ljudi imaju posao. Naravno, u programu komisije primijetio sam da postoje neke stvari koje mogu smanjiti nezaposlenost. Primjerice, potrebna nam je jeftinija energija, trebamo otvorenost američkom tržištu. Trebamo moći iskoristiti europska sredstva i nove tehnologije. Drugo, želim vam zahvaliti što ste istaknuli um, digitalno tržište. Mislimo da je bitno stvoriti pritisak na uh, vijeće u okviru trijaloga. Zatim plan puta za industriju. Reindustrializacija je bila jedna od ključnih tema za prošlu komisiju. Nadamo se da ćemo uspjeti osnažiti male i srednja poduzeća i zaposliti ljude. Hvala. Imate riječ, gospodine Balkman. Gospodine potpredsjedniče komisije, vi ste najavili da će ova komisija biti političkija. E, međutim, e, toga nismo svjedoci. Ovo o čemu danas e, razgovaramo je da li stvari već sad funkcioniraju i na koji način da to postignemo. Ovaj dokument ne možemo na temelju njega reći koje su vaše predođbe e, o vašem programu, ali ovo što nam je danas prezentirano e, još nije dovoljno ni izdaleka u mnogim područjima. Ne znam e, šta je uzrok tome, ali mislim da o tome trebamo razgovarati. E, reći ću vam samo jedan primjer kako bih vam to e, pojasnio. Ovaj dom je u prošlom sazivu progurao izvješće kolege Karasa da svi sve financijske institucije E, moraju po zemljama e, dokazati u kojoj zemlji e, ostvaruju koji profit i koliko za to plaćaju poreza. Kolega Karas me pažljivo sluša. Dakle, to smo uspjeli progurati. Ovdje sjedi kolega Lamberts koji je već govorio. On je to uspio progurati za klub zastupnika zelenih. Ja sam bio izvjestitelj u sjeni. Jer, zar E, nije logično da onda moj klub zastupnika od vas danas očekuju kad razgovaramo o borbi protiv e, izbjegavanja poreza da to proširimo na sve multinacionalne korporacije E, to bi se pobrinula za to da mnoge taktike izbjegavanja plaćanja poreza prestanu postojati i da konačno imamo pošteno oporezivanje e, koje bi bilo fair prema svim građanima u Europskoj uniji. E, postoji sad jedan akcijski program do lipnja sljedeće godine. Ja se nadam da će to biti dio tog programa jer to je jedan dobar primjer toga kako bismo mogli e, raditi i surađivati kada bismo razgovarali. E, rekli ste da želite da budemo partneri, mi imamo očekivanja od ove komisije. Hvala gospodin Henkel ima jednu minutu. Gospodine predsjedniče, vaš e, program su predstavnici Pučana opisali kao božično drvce a tih vaših deset prioriteta su kao svjećice na božićnom drvcu. Ja imam jedan problem sa vašim petim prioritetom, a to je produbljivanje e, monetarne unije. E, naravno, e, svjetsko gospodarstvo raste brže od europskog, a europsko raste brže od gospodarstva u zemljama eurozone. Dakle, imamo problem sa eurozonom E, moram vas podsjetiti da je euro prejak za zemlje e, juga Europe a čak je prejak i za Njemačku, to se vidi po broju e, nezaposlenih. I ja se pitam kada ćemo prestati različite fiskalne i gospodarske kulture u Europi podvrgavati jednoj zajedničkoj valuti kada ćemo konačno uvesti e, e, monetarnu politiku koja odgovara zemljama članicama. Gospođa Desarnes, ono što je dobro je da ste se odlučili za politiku. To je dobra vijest. Bitno je da se usredotočite na ono što je ključno. Krajnje je vrijeme za to. Investicijski plan ide u dobrom smislu, u dobrom smjeru. Treba ići korak dalje. Potreban je kalendar e, fiskalne koordinacije i e, potrebno je da tvrtka imaju e, stabilan okvir i potrebno je dobro e, upravljanje eurozonom. Mislim da e, Europa napokon treba biti u stanju odgovoriti na važna pitanja vezana uz klimu, imigraciju, sigurnost, obranu i kao što znamo da danas je situacija u svijetu vrlo opasna. Svi smo svjesni što se danas događa u Pakistanu Dakle, radi se o e, dva važna područja. Treba napraviti, postići napredak. Trebamo pokazati građanima da e, Europa donosi dodanu e, vrijednost sve dok ona postoji. Sve dok Europa odluči postojati. Hvala gospodin Papadokulis. Gospodin Juncker u programu gospodine e, Juncker, u programu e, dakle u programu komisije e, na neki način se nastoji intervenirati u države članice. Da li biste se usudili prije izbora E, dati takvu izjavu vezanu uz Njemačku i Ujedinjeno e, kraljevinu, ne biste u tom slučaju zadržali svoju poziciju e, predsjednika Europske komisije, čak ne 24 sata. Kako komisija može donijeti takvu odluku? Na temelju kojih članaka ugovora? Potrebno je naći rješenja unutar eurozone za rast, pravdu, održiv rast uz vladavinu prava ovo to nije e, neka ekstremna politika, to je politika trojke, e, a vi ju podupirete. Iako e, uništava koheziju, donosi, dovodi do deflacije i tako dalje. Od početka ste obećali promjene, ali činite se kao da ste za nas gospodina Baroza. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Duhon. gospodine predsjedavajući, gospodine Timmermans. Ponekad je dobro vratiti se na temelje i da se podsjetimo zašto smo ovdje. Ovdje smo prije svega da bismo zajednički europski projekt um, doveli do nekog rezultata. Naša civilizacija uvijek e, pokušavala pron postići napredak i to tako da radimo zajednički. E, inicijativa komisije je ovlast komisije je nešto što vam omogućuje da ispred svega stavljate opći interes Europe a opći interes Europe je da se stalno traži ravnoteža između socijale, ekonomije i okoliša. Ugrožavajući putem pitanja e, kakvoće zraka, e, cirkularne ekonomije i rada trudnica. Dakle, dovodeći u pitanja ta pitanja, vi na neki način dovodite u pitanje socijalni ugo, društveni ugovor. Trebamo se toga prisjetiti i trebate se sjetiti koji je opći interes Unije. Gospodin Lundgren ima riječ. Hvala što ste mi dali riječ. Gospodine predsjedniče, na početku bih htio reći da ne mogu reći da gospodin Van Rumpuj zaslužuje da mu se zaplješće koji će dobiti, a on će dobiti jako dobru mirovinu zahvaljujući poreznim obveznicima. Iako problemi eskaliraju. Dakle, gospodin Van Rompuy će ići u mirovinu na teret poreznih obveznika. Isto tako govorimo o povratku povjerenja Europljana. Kako se to kani postići? Tako što ćete im uvesti još veće poreze? Kako bi umirovljeni političari mogli uživati u ogromnim mirovinama? Kako bi i dalje mogli živjeti na teret poreznih obveznika? unutar novog programa gospodina Junkera je i nova politika vezana uz imigraciju. A meni se čini da se tu radi o nečemu što bi trebalo ostati u nadležnosti država članica ili ćete nametnuti državama članicama imigraciju s kojom se ne mogu nositi. Dakle, vi u svakom slučaju želite novu imigracijsku e, politiku, iako nema radnih mjesta za ljude koji već jesu građani, odnosno državljani država članica. Kao i obično, radnici će biti ti koji će plaćati taj niz i dalje taj niz neuspješnih politika komisije, više 43% osoba koje, koji su imali pravo glasa je sudjelovalo na izborima što pokazuje da su ljudi već izgubili povjerenje u institucije. presidente. Gospodin Borgecio ima riječ. Hvala. E, gospodine predsjedniče Juncker, u svojem se izlaganju pokazali da je vaš glavna prednost promicanje porezne jednakosti i borba protiv porezne utaje i poreznih oaza. No, u vašem programu se to ne spominje konkretno, odnosno postoji samo jedna mala direktiva koja ukazuje na to kako bismo mogli suzbijati takvu ilegalnu trgovinu i e, također one zakoniče koje su nas zabavljali ovaj niz godina i koji su e, doista štetili i e, poreznim obveznicima i malim poduzećima. Međutim, postoji jedna zemlja članica Europske unije gdje ne samo da nema takvih mjera, nego se zapravo gone pošteni građani, a to je vaša zemlja, gospodine Juncker. U Luksemburgu je otvorena jedna istraga na teret Alana Deltura, odnosno poštenog e, službenika koji je razotkrio ovaj strašan skandal koji vas je trebao spriječiti da postanete predsjednikom e, Europske komisije. Čestitam. Mislim da trebamo krenuti drugim putem, odnosno trebamo osloboditi naše zemlje iz zatvora eura i trebamo našim narodima vratiti monetarnu suverenost i trebamo se osloboditi onih koji se druže sa Bilderbergom i trilateralom poput vas. Hvala, riječ ima gospođa Legrit. Gospodine predsjedavajući, čuli smo gospodina e, predsjednika Junkera i podpredsjednika e, Timmermansa da se želite usredotočiti na neke ključne prioritete u komisiji. U ime francuskog izaslanstva e, kluba EPP-a e htjela bih istaknuti ono što je za nas, europske zastupnike iz Francuske, e, ključni prioritet a to je europska politika za azil i migraciju kao i europska strategija za energiju. Mi mislimo da je to jako važno jer tijekom 2015. godine E, potrebno je postići napredak u ta dva područja. Kao koordinatorica e, odbora FAM za EPP e htjela bi istaknuti jednu važnu stvar, jedan važan projekt. Prioritet EPP-a je nacrt direktive Women on, Board, znači žene u izvršnim odborima tvrtki. Bitno je da se i u okviru vijeća dođe do uspjeha ove direktive koja će omogućiti veću e, zastupljenost žena u izvršnim odborima tvrtki. Bitno je, bitno je da se uspostavi ta ravnoteža, e, rodna ravnoteža, to je nešto čemu težimo i u EPP-u. Kad je riječ o nacrtu direktive vezane uz rodinni dopust, čuli smo da ste rekli na jedan razuman i realističan način da ako se u idućih šest mjeseci ništa ne napravi, ono što je bitno zapravo je da ne dođe do pogoršanja položaja žena u tom smislu u nadolazećem razdoblju. Vilmot, kak se Riječ ima gospođa Wilmot. Hvala vam, gospodine Juncker. Hvala vam što ste nam došli predstaviti svoj radni program, no bilo bi lijepo da je to bilo predstavljeno prvo ovdje, a ne prvo tisku. Nakon što sam eh, eh, pozorno saslušala vaše prijedloge, imam nekoliko primjedbi. Primjedba se odnosi naročito na porezne oaze. Pozdravljam činjenicu da ste se suočili s tim problemom, no u meni se pita Zašto je to uopće spomenuto? Je li to možda zbog skandala LuxLeaks? Prošle godine ovaj parlament jasno rekao da se treba odmah pozuditi mjere kako bi se smanjila otaja poreza i kako bi se riješila e, pitanja koja su navedena u izvješćima po zemljama i također da bi trebalo staviti izbjegavače poreza na crni popis. No, do tada se ništa nije dogodilo. I od tada su državljani jednostavno doživjeli da se smanjuju plaće, zdravstvena zaštita, javne usluge i to iz dana u dan, iz tjedna u tjedan. Ljudi u Europi koji stavljaju stalno plaćaju svoje poreze e, vide da im se životni standard smanjuje. A u međuvremenu mi smo dopuštali velikim korporacijama da izbjegavaju e, platiti ono što duguju i da ne preuzimaju svoje obveze. Trebaju nam sada zakoni, ne možemo više progledavati kroz prste ovakvim situacijama. Druga primjedba se odnosi na odbacivanje paketa kvalitete zraka. Upozoravam sada ako ne budemo uveli ovo zakonodavstvo, onda će to imati ozbiljne posljedice po javno zdravlje u Europskoj uniji. Onečišćenje zraka ubija 400 tisuća ljudi svake godine i nedonošenje takvih zakona koji spašavaju živote ne samo da pokazuje e, lošu politiku, nego je potpuno neodgovorno. Ja sam e, slušala vas, gospodine Timmermans, vi slušajte sada mene. Dakle, odustajanje od takvog zakona je neodgovorno i ovo će postati poruku svima da Europska unija više nije zainteresirana za promicanje progresivne, napredne politike zdravstva i također politike zaštite okoliša i vas pozivam na djelovanje. Imate pitanje od gospodina a prihvatit ću tek malo pitanja zato jer ozbiljno kasnimo, jer će inače komisija morati ostati ovdje preko noći sve do jutra, a to nije naravno u skladu sa našim e, tumačenjem ljudskih prava. Dopustit ću e, jedno pitanje i gospođa to onda može odgovoriti. Želim pitati uvaženu kolegicu sljedeće. E, za vrijeme izborne kampanje i također sada europski državljani su se nadali i nadaju se da će Europska komisija i parlament donijeti niz odluka koje će im omogućiti bolje izglede. Ne smatrate li dakle da bi se u novom programu trebala predvidjeti minimalna plaća u zemljama članicama Europske unije? Gospođo Vomot, izvolite. Ne znam ima li to ikakve veze s onime što sam rekla, ali ja ne vjerujem u Europu koja je samo za privatni sektor. Ona mora služiti svim svojim državljanima i treba osigurati svima dostojan životni standard. Hvala. Riječ ima gospođa Tomošić, izvolite. Juncker ima vrlo ambiciozan plan za Europu, što je dobro, jer nas sama ambicija i želja za istinskim napretkom mogu pogurnuti u pravom smjeru. Nadam se da je ta ambicija utemeljena na činjenicama a ne na bajkovitim projekcijama koje će se jednog dana u skoroj budućnosti ispuhati kao balon od sapunice. ne bi bio prvi puta da komisija živi u nekom svom svijetu u kojem je sve u najboljem redu i u kojem nema potrebe za stvarnim reformama. no sad imamo novi sastav komisije i novog predsjednika pa bi bilo dobro pošteno dati tim ljudima priliku da pokažu koliko mogu. želim vjerovati da će se komisija doista ponašati sukladno riječima gospodina timmermansa koji govori o europi koja poboljšava život građana a ne upliće se u njega i europi koja poduzećima povećava konkurentnost a ne opterećuje ih birokracijom. ako pak odgovor komisije na sve probleme bude treba nam više europe bojim se da ćemo imati novu političku i gospodarsku krizu iz koje ćemo se jako jako teško izvući. hvala Hvala. Gospođa Bikström ima riječ. Hvala. I Hvala također i vama gospodine Juncker što ste podijelili sama vašu viziju o radu komisije za 2015. godine koja je sjajna, ali bi mogla biti još i bolja. Naročito pozdravljam vaše nastojanje da se smanje ilegalna imigracija, što će Europu učiniti privlačnijom studentima i znanstvenicima. Sve nam je to potrebno kako bismo ostvarili ekonomski napredak i ekonomski razvoj, ali mora postojati i pravna sigurnost je također sigurni način i za osobe da uđu u Europu, naročito ako bježe od rata i prijetnji u svojoj vlastitoj zemlji porijekla. To je jedini način na koji možemo spriječiti rad krijučara i trgovaca ljudima i jedini način da spriječimo smrti u sredu zemlju. Ove godine je 4000 ljudi izgubilo svoje živote i osim toga, drago mi je da, da je digitalno gospodarstvo dobilo veliku ulogu u ovom programu i želim čestitati komisiji na hrabrosti. Hvala. E, riječ ima gospodin Ferreira. Hvala gospodine predsjedavajući. Pogledajmo u ovom programu značenje ovog novog ciklusa koji toliko hvali Junkerova komisija. To je jedan plan ulaganja i također plan javno-privatnog partnerstva i također plan izgradnje infrastrukture od javnog interesa. Također se predviđa i veća liberalizacija, deregulacija trgovine, selektivna imigracija, i simbolično je da se međutim odbacuju dosjeji koji su mogli predstavljati jako možda tek skroman socijalni napredak, a također očiti korak unatrag koji je učinjen u pitanju zaštite okoliša. Ovdje komisija pokazuje svoje pravo lice, odnosno pokazuje da je ona odbor koju se ispoljavaju interesi velikog međunarodnog kapitala i također velikog europskog patronata bez obzira na to tko sjedi u komisiji upravo te sile vladaju Europom. Ništa od toga je e, buduće, sve je u prošlosti i sve će ostati u prošlosti sve dok e, ne pobjedimo ove sile. Hvala, gospodin Vojk Tudo. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Juncker, govorili ste o e, radnom programu sa ulaganjima koji će osigurati E, budućnost Europe. Želim vas pitati gdje želite investirati kako bi se borili protiv uzroka migracija e, umjesto e, što migranti vrše pritisak na europsko tržište rada gdje već postoje deseci miliona nezaposlenih što se tiče borbe protiv utaje poreza rekli ste porezi se moraju plaćati tamo gdje je ostvaren profit E, koliko vam možemo vjerovati nakon vašeg luksemburškog modela da li e, ta porezna pravda e, treba vrijediti i za radnike ili samo za poduzeća gdje tu ostaje pravda da li vjerujete da razlike između zemalja članica u Europi da se protiv tih razlika i dalje može učinkovito boriti pomoću jedne jedinstvene valute eura Riječ ima Preda coordinateur ppe pour les étrangères euh, moram reći gospodine predsjedniče komisije što sam vidio u vašem programu za iduću godinu da je e, revizija europskog europske politike susjedstva jedan od vaših prioriteta. E, ja već na tome radim sa svojim kolegama gospodin e, Kukan i ja dobili smo već pozitivan signal e, povjerenika e, Hana. E, proteklih nekoliko godina se dosta govorili o promjenama na istoku i na jugu. I na neki način nismo bili spremni za to. I ponekad smo prilikom odlučivanja u parlamentu imali osjećaj da nismo dobro pozicionirani. današnja europska politika susjedstva ne smije biti plod kozmetičkih promjena. Treba uzeti u obzir današnje izazove i treba naći... E, Aha, izvolite. Ispričavam se. Htio sam također nešto reći o sporazumu s SAD-om, jer ti pregovori naravno imaju ekonomsku važnost, ali i političku važnost. To partnerstvo od krucijalne važnosti za nas i Europa će biti vrlo jak globalni igrač ako uspije u tim pregovorima s SAD-om. Hvala. Gospođa Toja ima dvije minute. Signor Presidente, Gospodine predsjedniče Junckeru, potpredsjedniče i povjerenici, mi e, cijenimo vaše polazište, a to je prekid s prošlošću. Međutim, želimo naglasiti da to treba istirati do kraja, naročito u političkom odnosu sa parlamentom. Ako želite Europu koja je otvorenija građanima i ako želite da krenemo u pravom pravcu, to morate ostvariti. A e, zapravo to nije ostvareno kao što je rekao kolega Guerrero. Dakle, uz napor odabira do posebnih mjera uz prioritete i uz better regulation želimo i better implementation. Imamo preveliko birokratsko opterećenje, previše nepotrebnih postupaka i previše outsourcinga. Treba nam više transparentnosti. No ono što želim u osnovi reći o sadržaju jest da je od ključne važnosti i provedba plana ulaganja koji nosi vaše ime, predsjedniče Juncker. No, treba razriješiti i probleme gospodarske politike. Nećemo ostvariti rasti ulaganja ako se ne isprave neke stvari. Jutro smo imali vrlo zanimljivu raspravu o fleksibilnosti, o reviziji pravila i također o ostvarenju istih ili drugčim pristupom pravilima. I želim da se u prvim potezima komisije je odrazita rasprava, ta fleksibilnost koju svi očekujemo kao dar poslije Božića. I ja govorim u ime svoje zemlje. 45% talijanskih glasača je izabralo moju stranku koja je predložila drugačiju Europu. Mi želimo inteligentnu fleksibilnost, dakle fleksibilnost koja će poslužiti rastu. Želimo dobra ulaganja, dobra, e, utrošak sredstava, dakle ulaganja koja će pomoći rastu BDP-a, a ne samo javne financije. Dakle, zamislite jednu fleksibilnost e, u investicijama, u financiranju projekata iz Agende 2020, u sufinanciranju projekata iz Junkerovog plana i također fleksibilnost u strukturnim fondovima. I ta rasprava treba biti već ugrađena u prvim potezima komisije. Želimo više socijalnih inicijativa, sviđala nam se inicijativa Trostruko A, želimo inicijative u koris kulture, socijalno gospodarstvo i tako dalje, a kada je riječ o konkretnim aspektima, vezujem se također i na pitanja zaštite okoliša koje su spomenuli već i kolege. Hvala. Riječ ima gospodin Gerike. Na jednu minutu. Cijenjeni gospodine predsjedniče komisije, ja pozdravljam vašu odluku da e, da od 2015. bude novi početak, zato sam vam dao svoje povjerenje. E, ja sam u prošlim tjednima putovao dosta po Njemačkoj i često sam govorio ljutima kad sretnem predsjednika Junkera što da mu kažem. Želim vam navesti pet stvari od svega što su mi oni rekli. Dva učenika iz Frankfurta koji e, kao volonteri rade preko Božića u jednom izbjegličkom e, logoru zatražili su da se izmijeni politika prema izbjeglicama i da se pomogne tim ljudima. Jedan, nova, jedna mlada obitelj sa troje djece zatražila je da se pobrinemo za pravednu poreznu politiku, ne samo za koncerne nego i za obitelji E, jedna e, šefica pekarne u Drezdenu je rekla da e, političari ne bi trebali donositi sve odluke samo za pisaćim stolom, da bi trebali malo doći u bazu vidjeti kako to izgleda u praksi. Jedan mladi otac iz Berlina je rekao da politika treba biti štititi obitelji i djecu to ja nazivam o strategijom zaštite obitelji. Govornik je prekinut. Hvala. Hvala gospodine Juncker što ste došli. Ja imam povjerenje u vas i u odabir ovoga doma i također imam povjerenja u komisiju. No, došlo je do povlačenja tog eh, povjerenja kada sam e, čuo da će se povući paket za zaštitu zraka. Evo, e, gospodine Juncker, pričekajte i gospodine Timmermans, nemojte početi vikati za mene. Dakle, e, imam novu nadu kada sam čuo, međutim, da će se to ponovno ugraditi na neki način. No, ipak stepljenje nam izmiče i imamo e, vrlo kratke rokove za rješavanje ovih pitanja i ako se oni ne budu poštivali, onda će to produbiti jaz povjerenja između nas i komisije. Ja imam povjerenja u vas zato jer mislim da imate tu sposobnost da izmijenite Europu i da e, je učinite zelenijom i naprednijom. Međutim, e, ne smatram da je cilj komisije steći crni pojas u ukidanju politika zaštite okoliša edustaja Albiol Guzman, gospođa Guzman na jednu minutu. Hvala. Gospodine Juncker, vi ste rekli da ste zaljubljeni u Europu, pa onda pozivam vas da dođete sa mnom posjetiti pučku kuhinju ili varijeru u Melinji i odmah ćete vidjeti kako ćete se odljubiti sada treba pretočiti u ovaj e, radni program u jedan jezik koji svi razumijemo kako bismo vidjeli što stoji iza toga. Ovaj radni program e, predviđa i sporazum o slobodnoj trgovini sa SAD-om kako bi onda multinacionalna poduzeća ovdje vodila glavnu riječ. E, ćemo više siromaštva i više nezaposlenosti. Vaš radni program je fracking i također istraživanje naftodosnih bolja, nikaka nijete i također e, naša prava će time postati predmetom trgovine. Vaš je plan više izbjegavanja poreza ala Juncker i ala Luksemburg. Dakle, u konačnici novi povjerenici, novi radni programi, stare politike. Politika Titanika. zahvaljujući koje je tonu oni koji su u trećoj u trećem razredu, a oni koji su u prvom razredu se spašavaju. Mi ćemo se boriti protiv toga. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedatelj. Želim najprije gospodina predsjednika eh, predsjedniku Junkeru i potpredsjedniku su zahvaliti što s nama danas odgovaraju o svom radnom programu. Eh, taj program sadrži konkretne inicijative i ja vjerujem da je važno naglasiti da e, se Europa ponovo mora koncentrirati na velike stvari, velike probleme, a ne gubiti se u mnogo malih. E, ja vjerujem da e, najprije treba napraviti temeljitu reviziju postojećeg e, zakonodavstva a tek onda ići sa novim zakonima naši građani od nas to očekuju i oni s pravom od nas očekuju manje birokracije e, i prije svega bolji pristup mogućnostima financiranja zato su ti prioriteti komisije sigurno e, dobar pristup koji mnogo obećava E, e, želim naglasiti sljedeće. Kao prvo, kao novi impuls koji e, će potaknuti stvaranje novih radnih mjesta i ulaganja, to je sigurno jedan jako bitan, bitna inicijativa koja će pojačati europsko gospodarstvo i nadalje naravno produbljivanje gospodarske i monetarne unije. Tu će biti od odlučujuće važnosti za unapređenje gospodarstva u zemljama članicama Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospođa Beres na dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedniče, potpredsjedniče. Na sreću vi se brinu, obvezujete danas da će da će fiskalna disciplina e, biti uvedena tamo u onim zemljama gdje postoje i koristi. Za nas je put koji ste odabrali od ključne važnosti i na tome vam čestitamo. U istom duhu očekujemo inicijative kako bi e, izvještavanje za svaku zemlju da postane realnost Danas to nije slučaj i o tome nismo danas ništa ni čuli. Kad je riječ o better regulation, boljoj regulativi, malo se toga bojimo, jer umjesto interpretacije tog izraza shvaćamo da je zapravo to nešto što može s dnevnog reda komisije to može značiti da će se dnevnog reda komisije povući tekstovi koji, odnosno dokumenti e, koji ne pašu e, industriji, velikim igračima poput cirkularne ekonomije i tako dalje. To vrijedi i za ovaj dokument koji se odnosi na rodni dopust. Pred vama su nove perspektive. Treba rad, nastaviti raditi i na cirkularnoj ekonomiji, bilo bi dobro da bolje razumijemo što vam je na umu, što planirate ostvariti. I isto tako treba e, uložiti trud ako želimo da iduće godine Pariška konferencija uspije. E, isto tako želimo da direktiva vezana uz e, vlasnička prava omogućuje i e, uspjeh e, kreativnih e, duša, a ne samo industrije. Minuti, olkaa hyvä. Dosadašnja istupi gospodina Junkera i njegove komisije u mene moram reći ulijevaju povjerenje. Vjerujem da je ovo novi početak, ali moram uzeti u obzir da je pitanje da li će biti više ikakve nove šanse. tri riječi gospodine juncker vidim ključnim za vaš mandat ulaganja razvoj i rast. na tome će vaša komisija uspjeti ili pasti. vjerujem u potrebu energetske unije vjerujem u potrebu jedinstvenog digitalnog tržišta koji može čak postati i peta europska sloboda. vjerujem u cirkularnu ekonomiju i od mnogih ideja koje sam čuo. želim vjerovati da ova komisija s onim programom koji je istupila danas u sinergiji sa zemljama članicama ali i regijama ali i gradovima može europu ponijeti naprijed. želim vam uspjeha na tom putu. Hvala, gospodine predsjedavajući. Gospodine Juncker, želim e, također vas podsjetiti na ono što ste rekli u glasovanju u Grčkoj. E, govoreći o Sirizi, ukazali ste na takozvane ekstremiste i, rekli ste da želite vidjeti poznata lica, fataut gezichte. Čitajući vaš e, program, e, pomislila sam da su ga upravo izradila ta poznata lica. To su ona lica koja su dovela Europu u siromaštvo, u raspad i to su lica koja su osmislila jedno od najpraznijih poglavlja samog programa, a to je poglavlje o imigraciji kojom se bavim u odboru za slobode. Ako to gledamo kroz e, prizmu prošlosti, gotovo da niste niti primijetili promjenu u migracijskim tokovima. Sada imamo migrante koji bježe od ratova ili od klimatskih promjena, imamo sredozemlje koje se pretvorilo u masovnu grobnicu. Trebamo revidirati naša pravila o azilu, počev od sve neučinkovitijeg sporazuma Dublin 3. Također trebamo razmišljati na novi način i trebamo također iznositi odgovornost za e, ono one nove krive poteze koje Europa čini i nadam se da će nam ova nova lica pomoći da se suočimo sa ovom novom stvarnošću. Hvala. Gospođa Van Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Najprije bih htjela pozdraviti predsjednika i podpredsjednika komisije. E, prije nekog vremena e, komisija je preuzela dužnost i od tada čini se da dobri zakoni koje imamo o vodi e, zraku da je to dovelo do zdravog okoliša u Europi, novih radnih mjesta i tako dalje, pa trebamo nastaviti tim putem sa e, jednim e, brojem kolega bila sam prošli tjedan u Limi. Završni dokument e, iz Lime je za nas bio poput hladnog tuša. Vi znate kako je teško ostvariti napredak na svjetskoj razini, na globalnoj razini u području zaštite okoliše a sada evo Europa počinje zaostajati. Ja pokušavam ostati optimista, ali u ime svog kluba zastupnika, u ime parlamenta e, meni bi bilo drago da vas mogu predržati ali e, kvaliteta zraka i cirkularno gospodarstvo vi kažete da ćete e, popraviti postojeće zakonodavstvo i o kvaliteti zraka i o cirkularnom gospodarstvu kažete da ćete 2015. podnijeti nove prijedloge o cirkularnom gospodarstvu i da će se e, zakonodavstvo o kvaliteti zraka promijeniti nakon nekih pregovora. Uvjet da za našu podršku vama je da ne smijemo smanjiti ambicije i ciljeve u vezi sa cirkularnim gospodarstvom i kvalitetom zraka jer moramo imati održivo gospodarstvo. Hvala lijepa. Sljedeći riječ ima gospodin Hadži Georgiju na jednu minutu. Dragi gospodine Junka, pročitao sam vaš e, radni program vaše komisije i tu sam e, zapisao mnogo upitnika. Vi nas tu pokušavate zavarati, vaš program se zasniva na različitim modelima, sve će se promijeniti, ali u stvarnosti sve ostaje isto. Ja se pitam jeste li pročitali prošli program komisije, onda biste vidjeli što hoću reći. Dakle, sve se ovo temelji na politikama koje su već e, završile neuspjehom i dovele do toga da su e, da je Europa u krizi da su njezini građani osiromašili. Dakle ovo što vi govorite o strateškim ulaganjima od 300 i nešto milijardi e, gdje se upotrebljava princip poluge, vi tu radite velike najave gdje će samo 16 milijardi doći iz proračuna Europske unije, ostatak od e, investicijskih banaka, a ostatak e, će se stvoriti principom e, poluge. To znači samo stvaranje dobrog ozreća za velike ulagače, a gdje tu ostaju mala i srednja poduzeća. Socijalisti su za vrijeme izbornog perioda bili protiv vas, govornik je prekinut sljedeća govornica je gospođa Fajon na dvije minute. Hvala gospodine predsjedatelju. Milijuni Evropljana danas ne mogu naći e, posao i izgubili su svoje uštede E, to su ljudi sa velikim potencijalima ali oni više nemaju perspektive jer e, mnoge multinacionalne kompanije i prevaranti e, sada su u mogućnosti eksploatirati nas kad je riječ o izbjegavanju poreza i poreznim oazama mogli bismo investirati oko tisuću milijardi eura Eh, ali to bi svake godine završavalo u fiskalnoj crnoj rupi eh, ja vjerujem da velika većina nas kao i javnost smatra izbjegavanje poreza nepoštenim i eh, izbjegavanjem svoje odgovornosti europska komisija je obećala borbu protiv izbjegavanja poreza ali vi ste E, izgleda odlučili blokirati mnoge zakonodavne inicijative u vezi sa e, e, tim pitanjem velika poduzeća sada praćaju samo mali postotak od svog profita kao poreze. Nama su potrebni dokazi, potrebna nam je jedna dinamika rada Europske komisije. Ljudi žele vidjeti entuzijazam u e, oblikovanju europskih politika kao što je to bio slučaj pred jednog desetljeća. Ako to ne uspije, to, zna, to će značiti da nismo naučili ništa iz grešaka u prošlosti i da će se nastaviti sa e, poreznim prevarama i utajama, doći će do daljnjeg rasta e, ekstremizma i e, također smo zabrinuti zbog e, e, politike prema izbjeglicima i politike azila ja ne mogu podržati vaš radni program. Sljedeći govornik, hvala lijepa. Pitam se da li biste se mogli složiti sa jednom analogijom iz nogometa. Dakle, e, sudac u nogometnoj utakmici mora e, samo voditi račun o tome da se ne krše pravila, ali ne smije svaki pet minuta e, puhati u fučkaljku jer time bi ometao igru. Adekvatno tome bi trebalo pustiti gospodarstvo da funkcionira. Da li se slažete sa mnom da je ta usporedba na mjestu? Gospođo Fajon, izvolite. Ne znam e, kolega da li sam vas potpuno shvatila i tu vašu analogiju. Ja razumijem i volim nogomet, ne igram ga, ali e, mislim da je dobro da Evropa Europa ima što je više moguće dobrih sportskih trenutaka, ali mislim da moramo učiniti više za europsko e, gospodarstvo. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Tang. Hvala gospodine predsjedatelju. Za dobar nogomet potrebna su, potrebno je da svi imaju, da, da je nogometni teren ravan, horizontalan. E, pitanje je da li vaš program za 2015. dovoljno ambiciozan želim zatražiti od komisije da se koncentrira na tri točke. Kao prvo, bolje zakonodavstvo tu se ne smijemo izgubiti u diskusijama o malim pravilima. Bolje zakonodavstvo znači bolju Europu. A zakonodavstvo koje se tiče okoliša je od ključne važnosti kako bismo imali održivo gospodarstvo u interesu svih nas i ja tu očekujem nove prijedloge zakona o kvaliteti zraka i e, cirkularnom gospodarstvu i to još 2015. E, Kao drugo, što se tiče e, oporezivanja profita u Europi, sada postoji jedan poziv da se izvještava po da se predaju izvještaji po zemljama kako bi se osiguralo da nemamo ovu ovakav čudni sustav Gospodine, gospodine Juncker, po, obećali ste nas, nam da će Europa imati trostruki A u, e, u socijalnim pitanjima. Mi to ne možemo postići ako se ne bavimo relevantnim pitanjima iz tog područja. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospođa Arena.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 Dakle, e, vijeće treba preuzeti svoju odgovornost. Samo bih htio reći da šest mjeseci nije e, dovoljno. Obično proces traje devet e, mjeseci, ali nadamo se da će uspjeti doći do rješenja. Ja, minuti 30, Sljedeći govornik gospodin Uhljeli na jednu i pol minutu. Molim vas uključite mikrofon. ja sam imao velike nade i glasao sam za vas prije nekoliko tjedana jer sam vjerovao da će gospodarstvo biti potaknuto, da će doći do gospodarskog rasta, da će vaš program tome doprinijeti. E, znate li koji sektor je najjače doprinosi tome da E, imamo dobre brojke u pogledu zapošljavanja i investicija, to je područje turizma. Turizam u vašem programu nijednom jedinom riječju nije spomenut, ali e, kad e, govorimo o jednoj jedinstvenoj konkurentnoj Europi onda moramo misliti i na to. Ako želimo riješiti problem nezaposlenosti onda se moramo okrenuti i tom sektoru. Moramo vidjeti da su 50% e, prihoda u Europi nastaje u turizmu. E, ja vam e, nudim pomoć, svoju pomoć. Ja sam e, bio državni tajnik za turizam i nekoliko stotina zastupnika se angažiralo u našoj e, internoj skupini za turizam ja vas molim da se pozabavite tim sektorom u svom radnom programu kao mađar sam e, prošlog tjedna vam uputio jedno pismo gospodine Juncker o tome da da se u vašem e, programu prekrše neka pravila. Nisam od vas dobio odgovor od vas na to svoje pismo. Ja se nadam da ćemo međutim i dalje moći e, konstruktivno surađivati. Hvala lijepa. Time smo e, završili E, sa e, ovim dijelom rasprave prelazimo na spontano javljanje za riječ. E, imam više od dvadesetak zahtjeva za riječ, tako da ću morati podijeliti vrijeme ujednačeno svim govornicima. Dakle, sad ću pročitati imena koje će, zastupnika koji će dobiti riječ mr siekierski mr tarabella mr serra santos mr marias notis mr faria mr senra rodriguez and uh, mr castaldo. this may come in different order but možda nekim drugim rasporedom redoslijedom ali to su imena zastupnika koji će dobiti riječ. gospodine lavije izvolite. Mogu li početi? E, izvolite. Gospodine predsjedniče Juncker, potpredsjedniče Tivemans, kao e, predsjednik odbora Envi ovog parlamenta u ime svih koordinatora moram reći da smo duboko nezadovoljni zbog vašeg povlačenja legislativnog paketa o cirkularnom gospodarstvu e, a također i paketa e, o kvaliteti zraka. Mi smo saslušali vaše nove prijedloge međutim mislim da bi bilo dobro kada biste nam objasnili kako je to bolje, zašto je to bolje. Kad biste nam to mogli objasniti, ja bi to jako cijenio. Mi svakako očekujemo da dođete na sastanak našeg odbora, mi smo vas nekoliko puta pozvali. Povlačenje ovog paketa jer navodno nije moguće postići sporazum između institucija prije nego što smo uopće e, imali priliku e, vidjeti da li je to tako, to nam se čini e, potpuno besmisleno. Hvala lijepa, sljedeći govornik je gospodin Tarabela. Hvala. Nakon dva sata rasprave došli smo napokon do poljoprivrede, a to je 30% europskog proračuna. E, jedan od važnih projekata je distribucija voća i povrća u školama. To treba napraviti pristupačnim i uz određene mjere. Ja sam kao izvjestitelj parlamenta imao određenu ulogu. Nažalost, e, to je dosje koji se povlači i ja sam htio dobiti pojašnjenja u tom smislu. Kad je reč o organskoj proizvodnji, e, te proizvođače treba zaštititi, zato što 30% e, ekološke poljoprivrede se uvozi. Potrebno je zaštititi taj E, sektor. Nadamo se da se e, taj prijedlog e, neće povući. Zanima me stav komisije u tom smislu i bitno je da pošaljemo jasan signal poljoprivredi koja od nas očekuje neku reakciju. Gospodine Juncker, ja sam iznenađen što sam ovdje. Mislila sam da ćete otići u Atenu kako biste podržali tamo razne političare, svoje prijatelje. E, gospodine Juncker, svojim nedavnim izjavama vi ste izrazili svoje političke preferencije za pojedine ljude koje poznajete, e, za neke e, političare. Pred izbore u Grčkoj, ko, što vi mislite, tko ste gospodine Juncker? Jeste li vi e, gradonačelnik Atene, ko vam je dao pravo da se miješate unutarnju politiku Grčke? Jeste li vi predsjednik Grčke ili predstavnik trojke i naših e, kreditora. Molim vas, ponašajte se e, prema e, osnivačkim ugovorima. Vi ćete morati ispiti ovaj gorki napitak, morat ćete isprazniti čašu vi i vaši prijatelji koji podupiru memorandum u Grčkoj jer oni će dobiti poruku naroda na sljedećim izborima. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Marija. Hvala gospodine predsjedatelju. E, mi govorimo o programu komisije za 2015. Činjenica je da ćete se riješiti nekih e, dosjeja kao što su recikliranje, cirkularno gospodarstvo, e, gospodine Juncker, zar, ćete doista povući to taj zakonodavni paket o čistom zraku? povlačenje tog e, paketa ne može biti, to ne može biti istina, ne mogu vjerovati da to doista radite. Gospodine Juncker, zemlje, mnogi zemlje članice, uključujući Francusku i Njemačku, žele da se nastavi raditi na tom dosjeu. Što je sa tim konfliktom između gospodina Timmermasa i povjerenika za okoliš? E, koji e, nije htio da se ti e, dosjei povuku. Gospođa Rodriguez Marijač. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine Juncker, svaka treća žena u Europskoj uniji pogođena je rodnim nasiljem nisam čula nikakve e, prijedloge u tom smislu. Poljoprivreda i ribarstvo e, temelj su samodostatnosti u, području hrane. Socijalna isključenost, glad, siromaštvo, ništa od toga nije među vašim prioritetima. Meni se čini da morate spriječiti da se stotine ljudi izbacuju svakoga dana iz svojih kuća. O tome ništa nisam e, čula u vašoj prezentaciji. Također se ništa nije govorilo o gubitku e, socijalnih prava, a stanje se pogoršava iz dana u dan. Ljudi imaju pravo na osnovne usluge, obrazovanje i zdravlje. Što ćete učiniti po tom pitanju? Hvala, gospodin e, De Castaldo je sljedeći. Karla Boselino je prije dosta godina rekla da politika i mafija e, postoje zajedno na istom teritoriju. Bore se jedni protiv drugih ili žive jedni s drugim. Ja sam iz Rima koji je vidio 37 uhićenja visoko pozicioniranih političara, policajaca, novinara, Dakle, kao što znate, to je glavni grad mafije ovih dana. Dakle, u svakom slučaju nešto treba e, poduzeti po tom pitanju. Nije li to odgovornost Europe također? E, riječi treba pretočiti u dijela. I mi se trebamo pobrinuti da e, imovinska korist mafijaških aktivnosti se konfiscira u protivnom e, će prevladati omerta e, e, pravilo tišine, odnosno šutnje. Ljudi koji su uključeni će šutjeti, oni, ću, oni će reći da ništa ne znaju. Šutnja institucija je zaglušujuća, ona prikriva radnje mafije. Hvala. Sljedeći govornik. Gospodine predsjedavajući, gospodin si je rekao da ako se nešto ne spomene, to ne znači da nije važno. Ja iz toga zaključujem da prioriteti za iduću godinu će biti prilično brojni. Ali sama činjenica da se bavimo određenom temom ne znači da će naše napori uroditi uspjehom. U Europskoj ima puno problema. Puno problema s kojima se suočavaju parlament, vijeće i komisija. Primjerice kvote za mlijeko, sukob u Ukrajini, ruski embargo, bolesti, bolesti svinja primjerice. Mislim da ekološka proizvodnja i školski program su vrlo osjetljive teme, ali ujedno i u socijalnom smislu važne teme. Da rezimiram, mislim da ovaj problem ne smije biti zanemaren, već uključen među vaše prioritete za iduću godinu. Slažem se s vama da predsjedavajući prekida govornicu. Gospodin e, Serva Santos. Još jednom pozivam Europsku komisiju da preventivno djeluje u području mljekarstva mliječne kvote za iduću godinu mogu dovesti do ozbiljnih poteškoća u sektoru te utjecati na cijene gdje nema ekonomske alternative. Ja dolazim sa Zora i oni proizvode 30% mlijeka za Portugal i zahvaljujući velikim individualnim investicijama u tehnologiju te zahvaljujući dobrom upravljanju um, ponudom oni opstaju. To pokazuje da politička volja može uroditi rješenjima koja će dobro regulirati ovo tržište i putem strukturnih reformi možemo se suočiti s problemima. Mislimo da se fond za pomorstvo i ribarstvo treba također upotrijebiti u prave e, svrhe. Gospodin Timmermans koji je zadužen za bolju regulativu e, sada imate pet minuta da biste pokazali da držite do ono što govorite. Hvala gospodine predsjedavajući. E, meni je zapravo novost da slušam vaše glasove, a ne da čujem vašu ocjenu. Međutim, u svakom slučaju ja imam malo iskustva u Europskom parlamentu, ali ja e, brzo učim. Bio sam zastupnik u nacionalnom parlamentu, bio sam izabran e, šest puta kao zastupnik. Navikao sam raditi e, u nacionalnom parlamentu, sada se moram naviknuti na Europski parlament, a tu, je rad drugačiji. primjerice, rado bih odgovorio gospodinu gospodinu Faražu, ali izgleda da on nije imao vremena sačekati moj odgovor. To je nešto na što nisam navikao u okviru parlamentarne rasprave, ali očito se ovako ovdje radi. Drugo, Prošli tjedan je procurio dokument i predsjednik Juncker i ja smo zbog toga bili dosta uzrojani jer to nam otežava posao zato što to dovodi do velike medijske pažnje i mnogi od vas su reagirali na to, mnogi od vas su pogledali taj dokument koji je e, procurio. S obzirom na svoje parlamentarno iskustvo, ja sam odlučio ne reagirati. Mogao sam reći, ovo je glupost, mi ćemo donijeti političku odluku o našem radu, ali iz poštovanja prema parlamentu ja to nisam napravio jer sam zaključio da ja u parlamentu trebam predstaviti e, program rada komisija, a ne u medijima. E, tako da se stalno morate e, boriti s jednom rukom iza leđa kad, ne, kad neki dokument procuri, a vi ga trebate, a vi trebate braniti svoj rad ja mislim da trebam pokazati poštovanje parlamentu i ovdje e, predstaviti naše planove. Stoga molim vas, slušajte što ja kažem ovdje, a nemojte reagirati e, na ono e, što ste pročitali u medijima o tom dokumentu koji je pro, procurio. Dakle, pokušajmo se slušati E, ja sam slušao što ste i vi rekli, slušajte i vi mene. E, dakle, govorili smo o tome što planiramo napraviti i mi ćemo to i napraviti. Kad je riječ o okolišu, zadržat ćemo neke postojeće programe. E, također ćemo napraviti reviziju paketa o otpadu. Isto tako ćemo napraviti neke stvari vezane uz cirkularno gospodarstvo i iskoristit ćemo E, mogućnosti koje će e, ponuditi Junckerov investicijski plan u pogledu cirkularne ekonomije. Nećemo pritom smanjiti naše ambicije u pogledu e, osiguravanja čistog zraka europljanima. To nećemo napraviti, ali ćemo promijeniti neke prijedloge koji su već na stolu, jer vjerujemo da stvaraju nepotrebno opterećenje i mislimo da možemo napraviti bolju regulativu i komisija treba odigrati svoju ulogu kao neovisno tijelo koje e, predlaže e, dokumente i zajednički s drugim institucijama donijeti odluku o dokumentu koji se odnosi na kakvoću zraka i e, to je naš pozitivan pristup našem planu rada, pritom ne snižavamo standarde. Ono što je jako važno za ovu komisiju je da napravimo korak naprijed. Postavljeno mi je pitanje vezano uz paket e, vezan uz mobilnost rada. Želimo podupirati mobilnost, spriječiti zlouporabu jer ona e, podriva slobodu kretanja radnika u Europi. Želimo omogućiti radnicima da pronađu radna mjesta u drugim državama članicama, mjesta koja su im na raspolaganju. Kako ćemo to napraviti? Imat ćemo e, poboljšanu bazu podataka o slobodnim radnim mjestima u Europi osigurat ćemo poštovanje pravila, e, imat ćemo bolju regulativu vezanu uz upućivanje radnika kako ne bi e, se omogućila zloporaba pravila, te kao što smo e, najavili imat ćemo i ciljanu reviziju E, upućivanja radnika koja će početi 2015. godine kako bismo izbjegli socijalni dumping u Europskoj uniji koji danas postoji. Evo samo razgovarajte s ljudima iz e, sektora prometa i oni će vam o tome e, nešto više reći. Kad je riječ o položaju žena, to je jako važno. Ne govorimo samo o tome što je u moralnom smislu ispravno ne mogu naravno nikako prihvatiti da moje dvije kćeri su uh, u gorem položaju na tržištu rada od dvojice mojih sinova. To je sasvim jasno, ali postoji ekonomski razlozi. Mi štetimo ekonomsk, e, e, Europe ako ženama ne omogućimo ravnopravan položaj na tržištu rada. Dakle, trebamo postići napredak u tom smislu, ali trebamo biti i pragmatični. Direktiva e, o rodiljnom dopustu već godinama zapravo ne odgovara stvarnosti u brojnim državama članicama, tako da države članice su poduzele korake koje nadilaze odredbe te e, direktive. Dakle, mi trebamo poboljšati stvari i e, neka nam druge institucije isto tako pokažu što je bolje i mi ćemo olakšati da se to i dogodi. Dakle, trebamo poboljšati položaj žena na tržištu rada i poduzet ćemo i druge inicijative da se postigne napredak u ovim područjima. Naravno, da je gospodin Faraž i dalje ovdje, ja bih mu rekao da se oko jednoga slažemo. Dobro je raspravljati o stvarima, dobro je da se oko neke stvari složimo. On je rekao da postoji preveliko opterećenje u Europskoj uniji e, za mala i srednja poduzeća i trebamo nešto učiniti po tom pitanju. Ako se u tome uspije, vrlo brzo će početi zapošljavati podvojili troje novih ljudi i to je direktan doprinos borbi protiv nezaposlenosti Europskoj uniji i u tom smislu eto mislim da je gospodin Farage barem jednom govorio u europskom duhu i e, dan, i ovih dana smo mnoge stvari čuli od e, Ukipa, ali ja sam i njega htio uključiti u ovu raspravu o tome kako poboljšati Europi. I na kraju, budući da su mnogi od vas o tome govorili, naravno, postoji puno, puno važnih stvari. Zato što je nešto važno, to ne znači da Europa treba djelovati po tom pitanju. Ako želimo poboljšati situaciju na tržištu rada ili poboljšati e, socijalnu situaciju u državama članicama, to ne može proizaći samo iz djelovanja Europske unije. Europska unija ima svoju ulogu, ali jednako važno da države članice naprave korak naprijed. Stoga predlažem da komisija i Europski parlament ulože dodatne napore da uključe vijeće u te rasprave, jer se mnoge stvari moraju dogoditi u državama članicama, a države članice zastupljene u vijeću moraju se uključiti ako želimo postići određeni napredak. I ponavljam, mi smo napravili program komisije, odlučili smo ga danas predstaviti ga vama i ovo je otvaranje dijaloga, ovo nije zaključna riječ komisije. E, želimo vas saslušati vrlo pažljivo kako bismo ostvarili rezultate u ovim prioritetnim područjima o kojima smo govorili, uključujući e, rast i zapošljavanje, o kojima smo govorili kada smo izabrani. Hvala. Predsjednik Juncker ima riječ. Gospodine predsjedavajući, e, htio sam, dame i gospodo zastupnici, reći nekoliko riječi. E, bio sam na sastanku predsjednika odbora gdje je zapravo sve bilo rečeno. Franz Timmermans i ja smo bili na konferenciji predsjednika danas. Imam osjećaj da do tog sastanka nije uopće došlo. Osim toga, mi smo predstavili program rada komisije. To smo ga predstavili smo ga vama, a ne medijima. Ovo nije prikladno ponašanje u parlamentu. Molim vas da ovo uklonite. Izvolite, predsjedniče Juncker. Razumijem isto tako i retoriku. ne trebate mi pokazivati transparente i zastave. Ja sasvim dobro razumijem što želite reći. Htio sam vam reći da sam tijekom konferencije predsjednika htio razgovarati o metodama rada u kontekstu predstavljanja programa rada. E, i za nas i za vas danas je situacija bila malo e, frustrirajuća. Htio sam se vratiti isto tako na neke stvari. Kako bi stvari preciznije iznio? Slušamo i vijeće i parlament. I mislim da nitko nije e, upravo to naglasio, to pravo djelovanja institucija postoji popis inicijativa i postoji e, niz inicijativa koje su dobile negativan glas parlamenta. I postoje i, te inicijative uklonjene su iz programa rada komisije. da smo vam rekli sve ostaje na stolu, čak i prijedlozi koje ste vi e, odbili. Imali bismo 130 novih prijedloga, sve ostaje na stolu, ništa nećemo e, povući. Da smo to napravili, e, biste li nam zapljeskali? Mi smo napravili ono što smo obećali ovom parlamentu. To ćemo napraviti iduće godine. Predstavit ćemo iduće godine program za sljedeću godinu dakle za 2016. godinu, kao što smo to, to napravili e, danas za iduću godinu. Kad je riječ o, o e, proračunu, o tome je sve bilo rečeno. Govorili smo puno o transparentnosti. To je, ponekad pomalo humoristična riječ. Gospodin Timerman je o tome puno radio. Mi smo napravili prijedlog koji je transparentan. Povjerenik, e, opći, dakle glavni direktori, oni trebaju e, javnost e, obavještavati o svom radu. Nisam nikada čuo da će i parlament napraviti istu stvar. Napravite to. Napravite to. Kao i komisija. Možete sutra izglasati rezoluciju o tome i možete djelovati isto kao i komisija. Nadalje, Grčka. Ja ne razumijem Grke, tako da ne znam što naši kolege iz Grčke su napisali. Ali kad se govori o ekstremizmu eh, u Grčkoj, radi, mislio sam da se radi o eh, ekstremnoj desnici u svakom slučaju ne razumijem zašto ekstremna ljevica iz Grčke e, brani ekstremnu desnicu ovdje. Ja doista mrzim ekstremnu e, desnicu. Ja sam predsjednik komisije. To ne znači da da nemam nikakvih uvjerenja kad e, E, dođem u parlament. Ja i u Strasburu kao i u Njemačkoj e, iskreno kažem što mislim i te se stvari ne moraju e, sviđati onima koji su na vlasti ili onima koji nisu. Europa je politička konstrukcija, a komisija je također politička struktura. I will convey your concerns about uh, the working procedures and uh, openness transparency to the ja bih htio nešto reći vezano uz dakle primili smo na znanje ono što ste rekli o metodama rada i pogotovo vaš dojam o radu konferencije predsjednika. S ovim završavamo raspravu u ovoj točki dnevnog reda. Uh, thank you, um, Hvala kolege, uh, gospodine Juncker, hvala i vama. Nastavljamo raspravu o proračunu, ali prije toga imamo tri napomene. Prvo vezano uz uh, preporuku vezanu uz odluku odbora INTA da ne iznese prigovore za delegirani akt. Um, nismo dobili prigovor unutar roka 24 sata. Sukladno um, pravilu 105 stavku 6 smatra se da je preporuka usvojena. Biće objavljena za, sa usvojenim tekstovima sutra 17. 12. Sukladno stavku 4 pravila 231